Dear colleagues, good morning. Uh, please take your... Dragi kolege, dobro jutro. Molim da zauzmete mjesta. Work of uh, the Regi committee meeting. Nastavit ćemo rad e, odbora Regi. Naša glavna točka današnjeg dnevnog reda je e, politika saslušanje o kohezijskoj politici i marginaliziranim zajednicama. Imamo izvjestiteljicu, gospođu eh, Ranke, eh, Pozadina je kao što kohezijska politika i zakonodavstvo daje financijsku podršku za siromašne zajednice u gradskim i ruralnim područjima. Naročito fizička, ekonomska i socijalna regeneracija u urbanim i ruralnim erija je e, područje podrške rdf a Teritorijalni pristup eh, eh, programa 2014-2020 daje nove mogućnosti za implementaciju eh, IT-a, integriranog teritorijalnog ulaganja i lokalnog razvoja vođenog zajednicom. Naše saslušanje danas je dolazi u pravo vrijeme. Program ste dobili i Danas ću prvo dati e, riječ našim gostima, deset minuta ima svaki ili svaka od njih. E, onda ću dati riječ članovima za pitanja i komentara i komisiji za primjede. I na kraju ću dati riječi gospođi Rentke za zaključne primjedbe e, amandmani za nacrt izvješća treba ih predati do 12 sati podne 22. srpnja, a 17. rujna ćemo imati glasanje. I na kraju, drago mi je da vas mogu informirati da nakon e, kraja ovog sastanaka gospođa Ranjke će organizirati mali prijem za vas i naše goste. ćemo se izvan ove dvorane. Evo, to je sve što sam vam željela reći. A sada nećemo gubiti vrijeme, dati ću odmah riječ našoj prvoj govornici, gospođi Ani Krasteva, CIS CERMESA, Centru za izbjeglice, migracije i etničke studije e, i sveučilišta Nova Bugarska. Izvolite, imate riječ. Ovo je neomoguća misija da kažem nešto o kehezijskoj politici i migracijskoj politici u deset minuta. E, postavit ću tri jednostavna pitanja zašto, tko i kako. Samo nekoliko riječi o koncepciji vulnerabilnosti, ranjivosti. To se ne odnosi samo na siromaštvo eh, i dostojanstvo. Eh, to dostojanstvo je krucijalno za našu raspravu. To je ključ eh, cijele rasprave i javnih politika. Zašto? Moja glavna teza u ovoj kratkoj prezentaciji jeste da je problem Roma stvoren. E, iz mnogo razloga, a naglasit ću dva, politički i kulturni e, razlog. E, ne antropološki, nego političkom, u političkom značenju ranjivost Roma. To je izvor, e, e, to je resurs za političku, e, političke elite. To naglašavam, tu ideju. I to iz niza razloga. Navešću dva. Politi, simbolički razlog E, diskurs e, o Romima e, je mobilizirajuća snaga za ekstremne desničare. Ranjivost Roma je resurs u literalnom političkom smislu, jer sakuplja glasove Roma u i time se koriste postkomunističke stranke na svim političkim scenama. Kohezijska politika o kojoj govorimo u javnim politikama, ovo je pitanje uglavnom politike. Kako politika e, koristi e, problem Roma i reproducira ga za svoju korist. Drugi razlog to je malo teoretskije. E, politika promicanja se e, promijenila za vrijeme hladnog ratka. Ona se se formirala politički, ideološki, a e, u periodu nakon hladnog rata se javlja e, etnički i religiozni aspekt. I u tom kontekstu e, se hrani ovaj cijeli diskurs o Romima. Zbog ovih razloga e, Romi su, su postali isključena skupina gospodarski, kulturno, politički simbolički i tako dalje. Da imam više vremena razvila bih e, i druge aspekte e, ovog problema e, izbjeglica, novih Roma, to tu imamo sličan politički diskurs. I to bismo mogli napraviti u raspravi. I obe skupine žive u getoima, u logorima, kampovima za izbjeglice. Tko? Sada ću opisati glavne aktere koji su odgovorni, koji dijele odgovornost e, za ranjivost Roma. Prvi i glavni su političari. Ovdje dajem dva primjera. Dva grada u istoj zemlji. To nije važno, to se može dogoditi bilo gdje. U prvom slučaju zbog e, trivialnih razloga e, došlo je do sukoba i to je postao nacionalni problem. Intervenirali su sve, svi politički dužnosnici i e, osobnosti. Unutar iste zemlje još jedan grad nije toliko e, različiti demografski. E, tu su Roma, žive Romi, djeca idu u školu, roditelji rade i i imaju jedan praznik e, e, na kojem se daje e, titula počasnog građanina člana skupine Roma. Drugi akter, što je paradoksalno možda, to je jedan paradoks kojeg ću ovdje citirati. Mladi ljudi su najentuzijastičniji akteri i inovativniji akteri u, u, na ovoj sceni. Ako smo iskreni, mobilizacija protiv siromaštva je vrlo mali dio mobilizacije mladih ljudi. E, današnja mladež u svim europskim zemljama su mnogo e, strastvenije angažirani na e, ekološkim temama e, nego na borbi protiv siromaštva. Internet je još jedan paradoks. On nije akter, to je prostor. Ali bi zaista željela naglasiti veliku ulogu interneta u, u uveličavanju e, ksenofobije. E, ksenofobija na javnoj sceni ima nekoliko aktera e, koji ne postoje na internetu. Internet je ključni saveznik ksenofobije. i diskursa protiv Roma. E, ovo veliko pitanje ostavljam otvorenim. Kad govorim o elitama u romskim skupinama, oni su e, akteri, oni su dio rješenja. Kako? E, svaka javna politika počinje s pitanjem koje su e, tri, četiri, pet prioriteta za kohezijsku politiku na toj sceni e, Roma. Prvo je obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. To su prva tri prioriteta. Europa e, želi biti društvo znanja. A kako Eh, izgraditi društvo znanja sa nepismenim radnicima. U 20. stoljeće nakon drugog svjetskog rata je u Europi eh, iskorijenjena nepismenost, a sada imamo novi problem nepismenosti. Možemo ne možemo početi novu ambicioznu javnu politiku bez, a da nismo naučili lekcije iz prošlosti. Koliko su partnera angažirani u uključivanju Roma? Deset godina ambicioznih politika znamo rezultate Svjetska banka i druge institucije E, objavljuju izvješća o diskriminaciji, izvješća koja su bazirana na dokazima. I prije smo e, znali da se siromaštvo povećava i da jazi između manjina i većina, da se taj jaz povećava i to je veliki politički problem ako želimo eh, naučiti lekcije iz eh, neuspjeha, eh, onda to moramo uzeti u obzir. Imamo dva tipa iskustva ovdje. Još jedan primjer. Koji puta isti gradonačelnik u jednom trenutku primjenjuje politiku socijalnog uključivanja sa vrlo dobrim praksama zapošljavanje, a u drugom trenutku taj isti gradonačelnik u istom gradu primjenjuje političko isključivanje u organizira referendum koji isključuje Rome. Politika bi značila da se stvaraju uvjeti gdje gradonačelnici ne mogu tako e, djelovati. E, imamo e, mnogo primjera dobrih praksa, ali ja ću naglasiti jedan primjer sveobuhvatno uključivanje. To je dobar primjer male prakse, ali koja se bavi svim ključnim problemima i akterima. Tu imamo jedan od ovih prioriteta obrazovanje drugo, imamo inicijaciju e, od strane civil, civilnog društva, nevladine organizacije i znanstvene institucije treće, Imamo jednu uh, uh, učinak sa mnogo aspekata na zajednicu Roma i to onda postaju modeli za daljnje djelovanje. Imamo također i, i pozitivnu poriku da dobre prakse postoje i da su moguće. Pitanje je zašto socijalni akteri, e, civilno društvo nije inovativnije i učinkovitije e, nego profesionalni političari. E, da vas podsjetim na vrijeme. Imam još dva slajda. Molim brzo. vrlo lijep primjer koji pokazuje uspješnu mješavu dobrovoljnog rada, dijaloga, e, eksperimentiranja u još jednoj zemlji, u Danskoj, u Kopenhagenu. Mora doći do velike promjene, e, to je ozelenjavanje, e, greening moramo e, cijelu stvar učiniti privlačnijom. I e, na internetu i izvan njega. Još jedna kratka primjedba o mobilnosti, e, o migracijama i mobilnosti Roma unutar Evropske unije. To se smatra glavnim izazovom i problemom za mnoge gradove, ali kad bismo to e, gledali kroz perspektivu samih Roma, e, to bi moglo biti i e, često jeste resurs za snaženje, resurs za zapošljavanje, za okoliš. Djeca idu u školu, i tamo e, Roma bi morali ići tamo gdje ne vlada siva ekonomija, već legalna ekonomija, legalno zapošljavanje. Glavni element e, uspješne politike jeste da prestanemo sa instrumentalizacijom e, Roma E, moramo imati zaista odgovorne elite. Moramo to reći na, u ovom slučaju da uključivanje Roma ovisi o uglavnom o jakoj političkoj volji. E, a odluke moraju biti dosljedne i, i sve težiti e, snaženju Roma kohezijska politika može biti učinkovati samo ako se e, spaja sa inovativnim e, metodama. Završit ću sa e, lijepim citatom. Mm, netko je rekao ne možete birati kako se rađate, ali možete birati što ćete postati. E, učinkovita politika je, je e, potrebna, trebamo malo utopije, e, trebamo vjerovati u mogućnost uspjeha. Hvala lijepa, hvala lijepa. Oprostite što vas prekidam, ali moramo se držati dnevnog reda. I sada imamo Rinu Fernandez, Karolinu Fernandez, zamjenicu izvršnog direktora e, zaklade Sekretarijato Gitano. E, hvala Hvala vam najprije na pozivu. I hvala vam što ste organizirali ovakav sastanak, organizirali ovaj izvještaj i dali nam priliku da damo svoj doprinos tom izvještaju. Budući da mogu govoriti e, na svojem materinjem jeziku, govorit ću španjolskim. E, prezentaciju ću vam iznijeti kroz iskustvo upravljanja socijalnim e, fondovima i to upravo za e, slučaj Roma i dat ću vam dvije, dva gledišta. Desde dos Dakle, iz dvije perspektive. Prije svega, mi smo nevladina udruga u Španjolskoj i radimo na socijalnom uključivanju Roma. Od 2000. smo zapravo e, posredničko tijelo za operativni program u Španjolskoj, borba protiv diskriminacije, to znači da mi direktno upravljamo sa e, fondovima. Osim toga, mi smo i e, tehničko tajništvo EU Roma Network, to je europska mreža, koja je operativna u članica, one koje imaju najviše Roma, to su uglavnom e, zemlje na istoku, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, e, Portugal, Španjolska, Grčka, Poljska, Švedska i Finska. Dakle, to je mreža od 12 zemalja i radimo od 2007. I s jedne strane kombiniramo, to jest povezujemo one koji upravljaju strukturnim fondovima i Europskim strukturnim fondom, te onim te one koji e, vode politike za Rome. Dakle, kombiniramo resurse i politike. Na svemu tome radimo još od 2007. I ja bih vam najprije dala analizu svega onoga na čemu smo radili u e, ovom periodu. Dakle, analiza i prijedlozi na kojima smo radili u ovom programskom razdoblju i na kraju ću vam dati e, nekoliko riječi, ću reći nekoliko riječi o operativnom programu. To je zapravo samo još jedan od primjera programa koji dovodi do promjeni, do promjena i uključivanju Roma. Dakle, kao što sam rekla, u mreži sudjeluje 12 zemalja članica, radili smo na nekoliko analiza, a u protekle dvije godine smo najviše analizirali što smo naučili u prethodnom e, programskom razdoblju, kako je to koristilo Romima i kako je to pomoglo e, u boljem planiranju za sljedeće programsko razdoblje. I prijeći ću odmah na e, najvažnije poruke, iako imamo jako puno izvještaja i materijala, ali željela bih stvarno istaknuti samo određene stvari. Prvo je dakle pristup. Istina je dakle da nam u ovom programskom razdoblju uredbe omogućuju dakle kroz ulagački prioritet 9.2 definirati ciljeve za uključivanje Roma. I mi želimo dakle kroz taj e, investicijski prioritet 9.2 mi želimo nadoknaditi sve nedostatke koje ta populacija ima, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti i ostale tematske ciljeve koji su prioritetni za e, Rome ne samo, to nije samo borba protiv eh, siromaštva, borba protiv siromašne uključenosti, već su to i ciljevi strategije 2020. To znači da Rome moramo uključiti u tematske ciljeve 8 i tematski cilj 10. Došlo je do pozitivnog trenda um, i zbog toga je neophodno spomenuti Rome u operativnim programima u kohezijskoj politici ako želimo osigurati da i oni budu korisnici ovih sredstava. Što tu želimo reći? Dakle, to znači da je ovakav pristup ključan ako želimo ukloniti nedostatke. Tu nije samo riječ o uključivanju Roma zbog svojih dakle, etničke pripadnosti, već i zbog svojih e, gospodarskih okolnosti i u cijelom ovom programskom razdoblju moramo uključiti Rome i u ostatak programa, dakle u opće programe, a ne samo u programe koji, se, e, koji su usmjereni na borbu protiv socijalnog isključivanja. S druge strane vidimo da je došlo do korištenja sredstava i sad Romi su prisutni u operativnim fondovima i to posebice u Europskom socijalnom fondu 20% mm, proračuna ide na to. No, ostali fondovi, poput Europskog fonda za regionalni razvoj ili Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, moraju također uključiti Rome među svoje korisnike. Mi želimo promicati viziju, dakle da cijela kohezijska politika i ostali fondovi e, uključuju e, Rome, a ne samo da se Europski socijalni fond bavi njima. Što se tiče područja intervencije, e, postoji jasan fokus na e, zapošljavanje, e, obrazovanje, tek od nedavno, i to u okviru Europskog socijalnog fonda, te integracija na razini zajednice. No ono što nam još uvijek treba je šira perspektiva i širi doseg. I to posebice kada je riječ o stambenom zbrinjavanju. Kao što smo malo čas čuli, to do sada nije mm, znatno povezano sa kohezijskom politikom i mi bismo željeli, a, a smatramo da ima e, potencijala. Zatim tu su i siromaštvo djece, zdravstvo, raditi sa e, imigrantima romskog porijekla. Tako da mislim da ne trebamo se ograničiti samo na ona početna e, tri područja intervencija. Zatim E, horizontalna načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije su uključeni u operativne programe, no to nije dovoljno. U praksi još uvijek ne vidimo konkretne rezultate provedbe tih načela. Što se tiče učinka, u ovom programskom razdoblju 2007. do 2014. smo vidjeli da u brojnim E, prilikama kohezijska politika i strukturni fondovi su korišteni kako bi se pokrile osnovne potrebe, to jest kako bi se osigurale osnovne usluge za Rome, to je ono što zovemo palijativnim mjerama. A to je naravno, to su bile posljedice i gospodarske krize i e, mjera štednje i rezova. No ono što mi tražimo jest da se da se taj pot, zapravo da europski strukturni investicijski fondovi budu alati koji će promicati e, socijalne promjene. Zato što ovdje ne želimo samo poboljšati životne uvjete, već želimo ih promicati i e, unutar društva i e, potaknuti društvenu integraciju. Kad je riječ o učinku, u proteklom programskom razdoblju smo vidjeli da je bilo jako puno intervencija, jako puno aktivnosti, ali sve je to bilo kratkoročno i u principu došlo do fragmentacije resursa. Zbog svega toga učinak je bio ograničen. Ono što mi predlažemo jest da se bavimo ambicioznim projektima koji će biti širi, koji će biti veći i koji će doista e, imati pozitivan učinak na e, životne uvjete Roma. Zatim, mm, fokus mora biti integriran i mora biti višedimensionalan, a zato moramo krenuti od integriranog pristupa. Što to znači? To znači da moramo uključiti i zapošljavanje, i obrazovanje, i stambeno zbrinjavanje, i zdravstvo, ali isto tako i kombinaciju različitih fondova, dakle e, Europski socijalni fond, fond za ruralni razvoj i tako dalje, ono što sam malo prije spomenula. Mogućnost koju nude fondovi da se ulaže u analizu, to je dakle bilo ključno, da se vlastima daju e, smjernice i da se sredstva usmjere tamo gdje su doista potrebna. I zato moramo imati e, dostupne informacije o tome gdje žive, e, gdje živi romska populacija, kakva, su, kakva je njihova situacija, zato što ćemo jedino na taj način moći orijentirati resurse, a i legitimirati te resurse. Ako vidimo, ako pogledamo sociogospodarske uvjete Roma, Mislim da to stvarno opravdava specifične e, mjere. Tako da ono što mi promoviramo se vrlo često financira iz europskih strukturnih fondova, to su dakle istraživanje, karte, izvještaji o životnim okolnostima populacije Roma. Naša analiza pokazuje da u sljedećem programskom razdoblju je došlo do e, napretka u odnosu na prethodno razdoblje i Romi su mnogo više prisutni u operativnim programima i kad je riječ o planiranju smatramo da je došlo do koraka naprijed. No pravi izazov tek slijedi, a to je provedba. I mislim da u parlament i europske institucije imaju itekako važnu ulogu u praćenju jer Dakle, mora se vidjeti da sve ono što je planirano da se na kraju i provede. Moramo pronaći učinkoviti način i um, 2020. ili 2023. bi e, životni uvjeti Roma doista trebali biti uh, unaprijeđeni, a to bi sve trebalo biti posljedica ulaganja iz e, kohezijske politike. I sada bih vam još rekla, dala još jedan primjer, dakle ono što mi radimo još od 2000. godine, a dakle želim vam dati i jednu realističnu viziju, ali i optimističnu, dakle kako um, sve te mjere funkcioniraju. Um, Europski strukturni fondovi um, daju, imaju programe koji daju rezultate i dovode do promjena. U ovom slučaju operativni program borba protiv diskriminacije u Španjolskoj, taj program um, bio pilot program 2000 je taj operativni program pripremljen i definirane su specifične mjere za Rome, ali ne samo za njih. Različite ranjive skupine su također uključene, to su dakle e, rodna ravnopravnost, zatim e, osobe sa invaliditetom, imigranti i tako dalje. I tu su, oni su tu jasno e, spomenuti, ali je operativni program mnogo širi. Zatim ovaj operativni program je mm, bio prvi od takvih programa zato što su po prvi puta nevladine organizacije počele upravljati strukturnim fondovima kao e, posrednička tijela. Tako da, eto, tim su se problemima bavile e, udruge koje su već imale iskustva u tome. I što radimo? Radimo u dva područja, u području zapošljavanja i obrazovanja, zato što mi smatramo da su ta dva područja glavna za promjene. Naš program zove AXEDER. naš program u području zapošljavanja i što tu pokušavamo učiniti, uključiti Rome u tržište rada. Promičemo e, edukaciju, zato što uglavnom na početku e, ljudi nemaju iskustva i imaju niske, nisko su kvalificirani. I ovaj program Mm, osmišljen kako bi e, Romi dospjeli na tržište rada. Zatim, dakle, radimo dakle, prema personaliziranim e, planovima i mm, jako je važno osigurati jednakost e, prilika, ali naravno jasno je da ne kreću svi od iste startne točke i u principu se koncentriramo na potrebe svakog pojedinca. Dakle, imamo pristup koji je jasan, ali nije ekskluzivan. 70% sudionika ovog programa su Romi. Mm, tako da to je program za Rome, ali nije isključivo za njih, a jer 30% čine osobe koje nisu Romi. Zatim to je program koji je usmjeren na rezultate i tu mjerimo e, koliko je ugovora o radu podijeljeno. Dakle, ne mjerimo prethodne faze, već mjerimo konkretan broj e, ugovora koje smo uspjeli dobiti. Imamo dakle dosljednu metodologiju i to je sve, e, to je sve krenuto kao pilot projekt, a danas funkcionira na nacionalnoj razini i provodi se u 50 općina u Španjolskoj. Tu vam, to je ono što vam želim reći kad kažem da su nam potrebni ambiciozni programi koji će donijeti rezultate. Ovo su rezultati. Od 2000. do 2014. imali smo više od 80.000 tisuća korisnika, broj ugovora o radu 58.000 tisuća i broj osoba koje su dobile ugovor o radu 22.561, 53% uh, su bile žene. E, u programu sudjeluje više od 3000 tvrtki i broj edukacija je bio oko 2800. Riječ je o programu koji funkcionira i tu sam vam iznijela podatke iz 2014. Dakle, u potpunoj gospodarskoj krizi koja je strašno pogodila Španjolsku i sektor e, zaposlenja. Evo, ovo su podaci. 2014. smo dobili 5000 ugovora o radu tu vam želim reći koliko, uh, koliki to utjecaj ima na socijalne promjene i koliko pomaže ljudima da uđu na tržište rada. Ja vas molim da uh, skratite. Uh, drugo područje je obrazovanje i tu je cilj mm, boriti se protiv preranog napuštanja škola. I radimo sa studentima, sa obiteljima i sa obrazovnim institutima. I evo samo još da vam pokažem rezultate. Dakle, radimo sa 1357 učenika i uspjeli smo postići da 524 učenika završi srednju školu. Evo, ovo je moja posljednja poruka. I želim na kraju reći da um, postoje programi koji funkcioniraju i ako su programi dobro usmjereni i ako se uključe Romi, mislim da oni mogu e, dovesti do vrlo dobrih e, rezultata. Tako da korištenje strukturnih fondova je doista pametno ulaganje u e, Rome, ali osim toga jako važno iskoristiti i potencijal strukturnih fondova na strateški način kako bismo potaknuli socijalne promjene, a ne samo kako bismo zadovoljili osnovne potrebe tog stanovništva. Hvala vam. Oprostite, morala sam vas prekinuti, ali nemamo, više vremena. A sada dajem riječ e, doktorici Franciski Giffi. Giffi, se. Ona je gradonačelnica New Colna u Berlinu i izvolite, imate e, minuta. So, ladies and gentlemen, good morning. Dame i gospodo, dobro jutro, pozdravljam vas. E, donosim pozdrave iz e, Berlina. Evo ja sam gradonačelnica jednog e, okruga u Berlinu, njukov Evo ovo vam je slika naše vječnice. Ovo je veliki grad, naravno. Ovo vam je karta Berlina. I dakle, Berlin ima 12 okruga. We have about 300,000 inhabitants and we are very mm, multicultural district, so to say. Dakle, ima nas, uh, imamo 325 tisuća stanovnika. Mm, gotovo uh, polovica našeg stanovništva ima 50%, uh, e, dakle gotovo 50% dolazi dakle, izvana i u proteklih 5 do 6 godina imamo jako puno ljudi koji dolaze posebice iz Bugarske i Rumunjske i to posebice u naš okrug. I jako puno tih e, obitelji su zapravo Romi. to najčešće nisu liječnici i učitelji, to su osobe niskih e, kvalifikacija i koji imaju e, i tekako iskustva sa diskriminacijom u svojim zemljama. Tako da dolaze k nama u nadi za bolji život, u želji da pronađu bolju budućnost za svoju djecu, a za nas je ta situacija ponekad vrlo teška. Imamo gotovo šest tisuća osoba iz Rumunjske ili Bugarske u našem okrugu, oni su službeno registrirani, a procjenjujemo da je zapravo broj, e, stvaran broj mnogo više. Mnogi od njih e, žive od socijalne pomoći od dječjih e, doplataka ili dodatno, dodatne socijalne pomoći. Dakle, oko 40% tih sredstava dolazi e, od države. I nađu se u situaciji e, u kojoj mi već imamo jako puno socijalnih problema. Dakle, riječ je e, o okrugu u kojem imamo pripadnik od više od 160 različitih nacija, 60 do 70% je stopa siromaštva djece, tako da nije jednostavno kada dođu novi e, ljudi, nove osobe koje su već same se nalaze u teškoj situaciji. I eto, u takvim okolnostima pokušavamo koristiti strukturne fondove Europske unije i to činimo već nekoliko godina. Evo imam samo dva slajda da vam kratko pokažem što radimo. mi e, jako puno e, koristimo sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za upravljanje susjedstva. Imamo područja za upravljanje susjedstvima, tako ih mi zovemo, i to su siromašna područja i ta područja dobivaju e, dodatne novce za socijalno uključivanje. I proteklo programsko razdoblje iz 2007. do 2013. Tu smo iskoristili oko 15 milijuna eura za te projekte, 50 milijuna eura. I mm, to činimo u područjima koje ste vi spomenuli, to su obrazovanje, tržište rada, stambeno zbrinjavanje, zdravstvo. I eto, to je isto nešto zajedničko, budući se moramo koncentrirati na iste stvari i zbog toga Podržavam i ono što je rekla moja susjeda, kolegica Fernandez, koja je rekla da nije korisno raditi nešto isključivo za Rome. To jest, važno je ne koncentrirati se na projekte koji su samo za Rome, već se treba koncentrirati na cijelu zajednicu. i naravno te problema treba rješavati, ali za socijalni mir nije dobro da se projekti vode isključivo za romsku djecu, na primjer. Reći ću vam nekoliko stvari koje radimo u sektoru obrazovanja. Mi vrlo često vidimo da djeca koja dolaze iz Rumunjske i Bugarske, i to iz eh, Roma, romskih obitelji, da nisu prethodno pohađala školu, da ne govore njemački i da su vrlo često roditelji nepismeni. Tako da pokušavamo organizirati satove dobrodošlice u školi. dakle, najprije ih okupimo u jednu manju skupinu, e, podučimo ih njemačkom i nastojimo ih pripremiti za redovne e, sate u školi. I danas imamo više od 30 takvih e, satova dobrodošlica u našim školama i imamo jedan školski razred iz, samo iz Rumunjske i Bugarske koji dolaze svaki mjesec. Tako da je to stvarno e, veliki problem i teško je time se baviti. Tako da u cijelom gradu imamo oko četiristotinjak takvih e, satova dobrodošlice, to mislim na cijeli Berlin kad kažem 400. Ja se nadam da ćemo ovo riješiti na europskoj razini Mm, s obzirom na to da mnogi ljudi koji dolaze nemaju nikakvo zdravstveno e, osiguranje i u principu ne mogu platiti zdravstvenu skrb niti u Njemačkoj, ali niti u drugoj europskoj zemlji. Tako da problem je i e, zdravstvenog e, osiguranja i cijepljenja. To je nešto na što se treba također koncentrirati. Zatim tu su i trudnice, posebice mlade trudnice one također nemaju zdravstveno osiguranje, dolaze u naše bolnice i e, stvarno su u velikim problemima. Uplašene su. I vrlo često mm, dakle mm, rode u bolnici, odu iz bolnice nakon poroda i u principu to nitko e, ne plati jer one to ne mogu platiti. Treći, e, treće izazovno područje je e, tema stambenog zbrinjavanja. Imamo jako velik broj e, obitelji, romskih obitelji koji dolaze, teško im je pronaći stan, dom i postoji cijeli biznis oko toga. Neki misle, eto, postoji netko ko nema, ko ima problema, ne može pronaći stan i onda i neko im da samo e, madrac, to je 200 eura mjesečno i zatim možda stan od 20 e, kvadrata i svaki od njih ako plati 200 eura za taj madrac možete zapravo, tu možete jako dobar biznis napraviti ako smjestite takve ljude u staru e, kuću, možete tamo kupiti puno ljudi i u principu zaraditi dobra novce i takvih kuća ima u svim gradovima u Njemačkoj, u velikim gradovima. I mi iz e, gradske uprave stvarno pokušavamo učiniti nešto kako bismo riješili taj problem, zato što to nije dobar e, dobro za socijalni mir, dakle da u e, jednoj kući živi tako velik broj ljudi. Što strukturni fondovi mogu učiniti? Ono što je stvarno bitno jest da projekti koji mm, se pokrenu da budu dugotrajni. Tako da mislim da moramo imati prave programe integracije i mm, projekte koji imaju bar neko određeno minimalno trajanje. I ovo što je rekla kolegica prije mene, E, integrirani pristup to znači da povežemo e, zbrinjavanje obrazovanje i e, zdravstvo takav integrirani pristup je vrlo bitan u projektima koji se financiraju od strane Europske unije I nešto bih još spomenula za sljedeće programsko razdoblje i Europski socijalni fond. taj je fond za nas iznimno bitan posebice zbog integracije na tržište rade, naravno to je jedan od najvažnijih ciljeva. I e, postoje nove, strože e, uredbe kad je riječ o mjerenju uspjeha. I mi vrlo često imamo rasprave. Dakle, kada je stvarno projekt uspješan? Projekt je uspješan kada ljude uvedete na tržište rada ali skupine s kojima mi radimo, stvarno je teško uvesti ih na tržište rada. Mm, treba krenuti sa ranijim fazama, možda dakle zbrinuti obitelji, e, izvući iz ovih e, groznih e, kuća u kojima stanuju, upisati djece u škole. Tako da pružiti podršku obiteljima Mm, to nije isto kao i zaposliti ljude, tako da tu prvu fazu je vrlo teško mjeriti i zbog toga je jako važno imati pravilne indikatore. Dakle, kad se kaže Europski socijalni fond se mora koncentrirati na realno zapošljavanje, a s druge strane e, vrlo često to ne možete iskoristiti za Rome. Jer jednostavno mm, vrlo ih je teško zaposliti, najprije ih treba kvalificirati. Mnogi od njih E, na primjer ne mogu ne znaju čitati ni pisati, ne znaju njemački ili bilo koji drugi nacionalni e, jezik. Stoga je vrlo važno dakle, koncentrirati se na te ranije faze. I što je još potrebno? Potrebni, potrebno nam je, e, potrebno su nam sredstva za učenje jezika, za kulturne medijatore, kulturne posrednike, te za pokrivanje troškova projekta. Tako da to je, na to bi se također trebao koncentrirati Europski socijalni fond. I mi shvaćamo da postoji trend da neke nevladine udruge ili dakle oni koji se bave provedbom projekta da pokušavaju malo odabrati ciljnu skupinu. Kada imate e, snažan indikator, snažan pokazatelj o tome koliko ćete ljudi zaposliti, onda se morate koncentrirati na prave ljude koje ćete izabrati za projekt. I upravo tu e, se osobe iz marginaliziranih skupina ostavljaju po strani. Stoga bi naš fokus trebao biti da stvarno gledamo dakle što je ljudima potrebno i što mi moramo učiniti prije nego ih integriramo na tržište e, rada. Eto, i ja sam isto prešla svoje vrijeme, tako da mislim da je dosta za, za sada i ovime završavam svoje izlaganje. Hvala vam lijepa. A sada želim dati riječ gospođi Lizi O'Neill Rogan. Ona je zamjenica ravnatelja za učenje i sudjelovanje u Octagon Theatre u Boltonu. Izvolite. Hvala lijepa. Bolton je grada na sjeveru Engleske sa 276 tisuća stanovnika. 11,3% e, naših stanovnika nisu rođeni u Ujedinjenoj kraljevini, a na nacionalnoj razini taj postotak iznosi 13%. 6,2% rođeno je u Aziji, 2,8% u Indiji, 1,8% u Pakistanu, 2% u Africi, 1,3% u Istočnoj Africi, a Bolton je jedan od gradova u kojima zapravo e, vlasti sudjeluju u takozvanom gateway protection programu. Imamo oko 100 izbjeglica koje dolaze na godišnjoj razini u Bolton. Bolton je zaista raznolik grad, ali ima visoke razine nezaposlenosti i siromaštva u velikom broju dijelova grada i upravo zbog toga novo nastale zajednice postaju sve ranjivije. U nekim dijelovima grada bijela britanska populacija kaže da se čak i oni osjećaju marginalizirano. Neka od pitanja koja su vezana s kohezijskom politikom u Boltonu su sljedeća. S obzirom na to da u Boltonu postoji određena razina segregacije, postoji određena razina izolacije. To vrlo često može dovesti do nepovjerenja prema novonastalim zajednicama e, socijalno stanovanje zapravo je vrlo često u samom središtu naselja u kojima postoje e, stanovi za privatno iznemljivanje izbog i zbog eventualne stigme dolazi do e, nacionalno e, homogenih e, dijelova grada. U ožujku 2011. godine nakon glasa za stanovnika E, stanovnici koji žive u e, socijalnim zgradama zapravo su preuzeli i vlasništvo na tim zgradama i trenutno je 18.000 takvih stambenih jedinica u vlasništvu ljudi koji su nekada bili korisnici e, socijalnog stanovanja. To je nešto što im otvara eventualne kulturne prilike i povećava razinu sudjelovanja u projektima e, koji omogućuju ljudima da se okupljaju kako bi mogli naučiti više o sebi, o drugima i o svojem mjestu u svijetu. zajednički stvaramo sigurna mjesta za ljude kako bi mogli istražiti e, kakav e, im je stav prema pitanjima koja su važna za zajednicu. Vrlo često to je tjesno povezano s kohizijom. Mi e, nastojimo potaknuti zajednice da rastu i uče. Da im se osjećaj vlasništva nad projektom i daje im se platforma za učenje o samima sebi. Projekt otvara prilike za dijalog, ne samo među sudionicima, već isto tako i među zajednicama i vrlo često radi se o transparentnosti. Imamo osjećaj da ulažemo u ljude koji se tada osjećaju bolje, koji su zadovoljni svojim životom. Radi se o osnaživanju zajednica, jačanju kapaciteta i okupljanju ljudi koji se bave pitanjima e, socijalne i ekonomske regeneracije. Postoje u svakoj od zajednica timovi koji se bave upravljanjem kvartovima i uspijevaju razviti smislene odnose s ljudima koji žive u tom dijelu grada to ide ruku pod ruku sa dugoročnim pristupom jačanja kapaciteta, uklanjanja prepreka i okupljanja ljudi, omogućavanja edukacije i izlaganja novim zajedničkim iskustvima. Zahvaljujući tome, otvaraju se prilike za smislene veze među ljudima iz svih vrsta konteksta. Evo nekoliko primjera čime se bavimo kratkoročni interventni projekti radimo primjerice sa skupinom somalijskih i sudanskih žena. Na tome rade dvije zajednice koje nastoje raditi na problemu genitalnog sakačenja u Boltonu. U Boltonu je to poseban problem. Radi se o kulturološkom pitanju. Neke od zajednica dovele su taj običaj sa sobom i to je nešto do čog još uvijek dolazi u Boltonu. Međutim, Neke od žena u zajednici u Boltonu sada e, pokušavaju shvatiti što se događa, shvaćaju o čemu se radi i pokušavaju zaustaviti taj običaj. Također smo e, pripremili i jedan dramski komad e, gdje u kojem žene glume i nastoje se baviti aktualnim problemima vezanima uz genitalno sakačenje u njihovoj zajednici. E, taj je komad e, odigran na nacionalnoj konferenciji i omogućio je da te žene zapravo e, kažu što o tome misle i pokažu da rješenja za genitalno sakačenje trebaju doći i same zajednice i ne može se samo očekivati da će postupiti prema onome što im kaže policija ili NHS, dakle nacionalni sustav zdravstvene skrbi. Govori se zapravo o zajedničkom pristupu. To znači da se žene zapravo nisu sramile svojih običaja e, i da su progovorile o njima. Izolacija među zajednicama e, je nešto što se treba spriječiti. Ovdje se radilo o kratkoročnoj intervenciji vezano uz kazališni komat, ali budući da radimo sa zajednicama, znamo da će oni dugoročno nastaviti raditi na tom pitanju. Primjer dugoročnijeg projekta je skupina žena koja je okupljena kako bi se bavile kreativnim projektima za sprečavanje obiteljskog nasilja. Od mene se tražilo da oformim tu grupu, to je učinjeno, pozvane su žene iz najraznolikih zajednica, radile su na filmskom projektu koji se bavio njihovim iskustvima obiteljskog nasilja te na kazališnom komadu. Budući da su se okupile zbog projekta, sada godinu dana nakon tog projekta one su oformile i druge skupine u zajednici i sada su zapravo proširile projekt i uključile veliki broj ljudi iz zajednice. To je vrlo raznolika skupina. One same imenovale su odbor koji nastoji osigurati financiranje iz vanjskih izvora. Na taj način stvoren je uključiv održiv model koji sada žele realizirati i u drugim zajednicama. Sudionice u tom projektu koje su došle iz Londona u Bolton i tu žive već deset godina, nedavno su rekle rođacima da samo sada, nakon što su sudjelovale u toj radnoj skupini, imaju osjećaj da im je Bolton zaista dom, da zapravo ne bi željele otići. Za mene je kohezija zajednice nešto što je povezano sa uspostavljanjem jednog sigurnog prostora u kojem se ljudi mogu okupiti i pronaći zajedničke interese. Bolton i e, Octagon Theater e, osiguravaju prostor za kreativno učenje, podršku i razvoj. Sudjelovanjem i zajedničkim stvaranjem ljudi se manje boje razlika. Projekti poput ovoga daju potporu koheziji zato što uključuju cijelu zajednicu. Možda kreću od male skupine ljudi, ali njihov učinak e, kao i učinak projekata vrlo često je daleko sežniji. Koristit će se umjetnošću, a posebice kazalištem, može se ohrabriti druge i šire zajednice da postanu ili publikom ili sudionicima i na taj način mogu podijeliti svoje iskustvo na određeni način. Ljudi imaju priliku razgovarati o stvarima na vrlo otvoren, transparentan i siguran način. Projekti daju prilike zajednicama da otkriju vlastita rješenja, da istraže različite načine za rješavanje problema. Okupljaju ljude iz različitih konteksta i vrlo brzo e, omogućuju stvaranje veza. Naime, sudjelovanje u umjetnosti je vrlo snažan instrument promjene rasta i razvoja. Bolton at Home je zapravo jedinstveni oblik sudjelovanja u kazalištu. Zato što se zapravo radi o jedinom pružatelju e, socijalnog stanovanja e, gdje kombinira e, svoje djelovanje sa projektom vrijednim 65 tisuća funti godišnje. U partnerstvu sa kazalištem Bolton at Home i Octagon uspostavili su formalni dogovor i na taj način Bolton at Home sada je postao glavnim sponzorom kazališta u Boltonu. Daje 20.000 funti godišnje, zahvaljujući čemu možemo osigurati 8.300 besplatnih kazališnih karata za e, boltonsko stanovništvo. Na taj način financiramo i kohezijske poslove kojima se bavimo. Slobodan pristup kulturnoj ponudi stvara kohezijsko ogruženje gdje je vrlo raznolik raspon ljudi iz širog okolice Manchestera zapravo dolazi na jedno mjesto kako bi podijelio svoje raznoliko iskustvo. Hvala. Hvala vam lijepa, zahvaljujem svim stručnjacima. Radi se o vrlo zanimljivim E, produktivnim i e, primjerima potkrepljenim izlaganjima. To su vrlo dobri primjeri. Naravno da jako cijenimo e, razmjenu iskustava i problema. Sada dajem riječ gospođi Remke koja će predstaviti izvješće na vlastitu inicijativu, a zatim krećemo s raspravom. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih također željela zahvaliti našim govornicima. Ovo je vrlo zanimljiva ovo je zanimljivo izlaganje i sagledava problemi iz različitih e, gledišta. Od vas, gospođo Krasteva, mogli smo mnogo čuti o inovativnom e, uključivom društvu. Mislim da i u nacrtu izvješća također naglašavamo ovo načelo partnerstva između organizacija civilnog društva i vlasti kako bismo se borili protiv marginalizacije određenih zajednica. Što se tiče vas, gospođo Fernandez, jako mi se svidjelo ovo pitanje na koji način bismo možda mogli stvoriti centralizirani pristup a ne samo pristupe koji se temelje na eh, jednoj maloj skupini. Eh, gospođo Gife, iz vaše prezentacije jako mi se svidjela dugoročnost projekata, to je ono što nastojimo eh, progurati i stvarati dugoročne strategije. A mislim, gospođo Neil Rogan, da ste zaista vrlo jasno istaknuli koliko je kultura važan instrument i rekli ste koliko je važno koristiti kulturu kao jedan od instrumenata za integraciju marginaliziranih zajednica. Rekli ste da to svakako ne smijemo izostaviti u našim raspravama o kohezijskoj politici. U trudu koji smo uložili u ovaj eh, nacrt izvješća E, sve se to odražava, želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni. Jedna stvar je postala vrlo jasna. Vrlo često kada se govori o marginaliziranim zajednicama, imamo prilike vidjeti da su te marginalizirane zajednice problem. A mi smo pak u svim raspravama koje smo do sad vodili vrlo jasno rekli da nisu marginalizirane zajednice same po sebi problem. Nije problem u njima, već je problem zapravo isključivost kojom ih se tretira. Vi ste, gospođo Krasteva, dali primjer nedavnih napada do kojih je došlo u Bugarskoj. Možemo vidjeti da se romsku zajednicu napada, kao i druge skupine u društvu. I vrlo često problemi strukturne isključivosti se zapravo e, očituju u različitim oblicima e, rasizma a jedan od glavnih primjera je romska zajednica. Mi u našem izvješću želimo pokazati kako se kohezijska politika može iskoristiti kao jedan od instrumenata za sprečavanje te strukturne isključivosti. U dosadašnjoj raspravi sa stručnjacima iz organizacija civilnog društva dobili smo čitav niz zanimljivih stručnih saznanja imali smo prilike vidjeti da postoje različite prilike u kojima se kohezijska politika može iskoristiti kao instrument kako bi se spriječila segregacija marginaliziranih zajednica. Neću se previše baviti detaljima, niti ću previše govoriti o kontekstu i o marginaliziranim zajednicama kao pojmu. To je nešto što je već u uredbi iz 2010. godine, a u novom financijskom razdoblju to je ponovno jedan od prioriteta kojim se treba baviti a to je također i u skladu sa desetljećem uključivanja Roma. Imali smo prilike vidjeti u raspravama koje se trenutačno vode da nastojimo zapravo analizirati sadašnje stanje, promotriti dosadašnju provedbu, ali isto tako vidjeti što se može učiniti u budućnosti, koje prijedloge možemo dati kako bi se stanje još više poboljšalo. Jedna od stvari o kojoj smo podrobno razgovarali sa izvjestiteljima u sjeni jest definicija. Treba li dati popis marginaliziranih zajednica? trebali navesti e, Rome, beskućnike, ljude koji dolaze iz porodice migranata i sl. Pomalo smo se bojali toga. Naime, smatram da ako krenemo s popisima, e, kao prvo taj popis će biti jako dugačak, popis bez kraja i konca, a to je također i nešto što ne bi bilo korisno u našem pristupu u kojem se nastojimo baviti načinima na koji se kohezijska politika može koristiti kao e, sredstvo protiv E, strukturne isključivosti. E, mislimo da nije dobro imenovati zajednice i stvarati popise, već pogledati koji su instrumenti bili korisni u prošlosti kako bismo se borili protiv strukturne isključivosti. E, struktura izvješća slijedi financijski ciklus, ciklus financiranja. E, prezentacija gospođe Fernandez je bila vrlo jasna. Zapravo želimo vidjeti na koji način od planiranja preko financiranja do provedbe i praćenja evaluacije e, postići da marginalizirane zajednice budu uključenije i na koji način se zapravo marginalizirane zajednice može iskoristiti u borbi protiv strukturne isključivosti. Kad pogledamo programsko razdoblje, razdoblje planiranja, mislim da je najvažnije pitanje kojim se bavimo u izvješću sljedeće. Još uvijek e, partnerski sporazumi ne spominju eksplicitno svi partnerski sporazumi e, marginalizirane zajednice i to je vjerojatno stoga što su marginalizirane zajednice zapravo tek nedavno uključene u centralizirane programe. Postoje programi koji se već bave pitanjem strukturne isključivosti. Međutim, mi bismo također željeli da se fokus vrlo jasno stavi na marginalizirane zajednice i tražimo od Europske komisije da odregra snažniju ulogu u tome. Drugo pitanje koje je vrlo važno već u pripremnoj fazi, već sada, kada se bavimo sljedećim financijskim razdobljem, jest pitanje ovlašćivanja lokalnih vlasti. Dobili smo mnoga izvješća iz lokalne razine, iz kojih se vidi da postoje primjeri zbog nedostatka znanja, nedostatka osviještenosti lokalnih vlasti, da dolazi do problema i možda bi naš cilj također trebalo biti i ovlašćivanje ljudi u lokalnoj zajednici i pružanje potrebe koja, e, odnosno potpore, oprostite, kojim je potrebna kako bismo dobili najbolje rezultate za marginalizirane zajednice. Kad pogledamo provedbu programa, već je spomenuta jedna stvar u više navrata, a to je pitanje integriranog pristupa. Vrlo je važno promotriti na koji način se u različitim područjima gdje su izazovi najveći može iskoristiti različite fondove, različita sredstva. Također treba vidjeti kako se može iskoristiti ERDF, ESF, ali isto tako e, i inicijativa za zapošljavanje mladih. Treba vidjeti kako se novac tih e, fondova može iskoristiti za pomoć mladima iz marginaliziranih zajednica. Pogledajmo urbanističke e, planove. Na koji način se to može iskoristiti? U konkretnom gradskom okružu vidimo da tamo postoje posebni, specifični izazovi i treba vidjeti na koji način se program za urbana područja može iskoristiti kako bi im se pomoglo. Integrirani pristup sa dugoročnom strategijom e, vjerojatno će predstavljati veliki izazov. Provedba jednog od prijedloga, odnosno jednih od točaka iz izvješća, a to je jačanje kapaciteta, također je izazov. U prošlosti smo vrlo često imali prilike vidjeti da je nedostajalo kapaciteta, i zato načelo partnerstva nije uvijek moglo biti primijenjeno. E, ljudi nisu upoznati sa e, kodeksom e, časti. A veliki problem postoji posebice kada se radi o uključivanju marginaliziranih zajednica u vlastito kreiranje i pokretanje programa. To je također jedna od stvari koju snažno naglašavamo u izvješću. Stručnjaci za situaciju i za borbu protiv strukturne isključivosti morali bi biti ljudi iz marginaliziranih zajednica i njih bi trebalo uključiti u uspostavljanje programa i u odluke o tome kako trošiti novac. I posljednja stvar koju želim reći odnosi se na e, praćenje i evaluaciju. Mislim da je to već spomenuto ranije, možda ne eksplicitno, već više onako između redaka ali činjenica jest da je potrebna kvantitativna evaluacija, pokazati brojke i vidjeti e, je li to nešto što zaista dovodi do situacije u kojoj e, se bavimo ljudima e, kojima je pomoć najviše potrebna. Naime, često se događa da se bavimo ljudima koji imaju najveći potencijal za uspjeh. Dajemo pokazatelje i govorimo da se osim kvantitativne analize također treba baviti kvalitativnom analizom. Potrebno je dubinski sagledati problem i uključiti e, različite dimenzije u evaluaciju. U jučerašnjoj raspravi sa povjerenicom Tyson o ESF-u ona je rekla da komisija već radi na tim novim pokazateljima. Mi smo rekli da je to nešto na što treba staviti naglasak, ali možda bi i predstavnici komisije mogli reći nešto više o tome. Zaključno, jedna od stvari kojom smo se također bavili i koju smatramo vrlo, vrlo važnom za ovlašćivanje, osnaživanje marginaliziranih zajednica, jest bolje umrežavanje. Vrlo je važno da se ljudi sreću, da dobiju priliku razmijeniti dobru praksu. Mislim da smo imali već prilike vidjeti primjere najbolje prakse iz kojih ljudi zapravo mogu učiti jedni od drugih, te zajedničke mogu prevladati probleme i izazove. E, već je ranije spomenuto da želimo zapravo krenuti sa mrežom e, koju nismo eksplicitno imenovali u izvješću, ali želimo s tom mrežom krenuti već danas. E, želimo pozvati organizacije predstavnike civilnog društva. Oni su s nama ovdje danas, sudjelovali su u pripremi izvješća i mislim da o tome možemo razgovarati već nakon e, sastanka odbora. Mislim da možemo mnogo naučiti jedni od drugih i možemo e, kohezijsku politiku učiniti učinkovitijom u sprečavanju marginalizacije zajednice. Hvala. Hvala gospođo Renke. sada nastavljamo sa raspravom e, članovima, s članovima u odboru za regionalni razvoj. Gospodin Jakovčić je želio riječ, gospodin Zelera, onda ostali izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. E, ja bih se isto htio uključiti u na neki način čestitanje kolegicama koje su iznijeli e, svoje ideje, svoje prijedloge, svoje iskustva i koje su nam na neki način uputili na to kako su u pojedinim sredinama e, se rješavali odnosi sa e, romima prije svega ali onda smo čuli i još nekim drugim e, takozvanim marginaliziranim zajednicama. E, ja mislim da je to jako dobro i ja mislim da je ova inicijativa da se mi bavimo tom temom zaista odlična i podržavam ovaj pristup i način na koji smo krenuli u taj posao. htio bih u tome dodati i neka svoja osobna iskustva koja možda mogu biti korisna E, i za ove kolegice koje su to pripremale a možda bi se mogle uključiti i u izvještaj e, naše izvjestiteljice. E, naime u tri smjera. ono što je sigurno važno je obrazovanje a tu prije svega bih istaknuo jedan detalj kojega sam osobno radio a to je osnivanje vrtića za romsku djecu. i mislim da je to nešto što može biti vrlo vrlo interesantno jer oni već onda u najmlađoj dobi počinju imati nekakav odnos e, kolektiva nekakvih obaveza odlazaka e, pa naravno i posjeta kasnije kad se stvori jedan timski rad e, nisu s roditeljima nego su s nekim tko ih educira i mislim da je to nešto što je od, od zanimljive važnosti ako govorimo o tome da naravno onda poslije toga se očekuje da će otići u osnovnu školu e, u srednju vrlo teško ali ipak možda da e, a evo e, moram reći da je romska zajednica u istri s kojom sam ja odlično surađivao dakle u hrvatskoj bila vrlo ponosna i došla kod mene na sastanak i rekla evo ovo je prvi rom koji je završio univerzitet prvi rom koji je završio sveučilišni studij. dakle i oni sami su svjesni važnosti obrazovanja i ponose se sa svojim pripadnicima romskog naroda kada netko uspije ozbiljno ovaj, završiti, eh, ovaj, obrazovni sustav. drugo što bih htio napomenuti jedno iskustvo koje imam je eh, omogućavanje njihovog ulaska u medije. znači ulazak roma eh, u medije mi smo napravili konkretno jedan dogovor sa jednom radio stanicom koja je imala radio emisiju u kojima su romi sami sudjelovali pričali o svojim iskustvima o svom životu e, pričali o najširim temama zajednice dakle nisu bili samo fokusirani na sebe same i zatvorene u svoju zajednicu nego su pričali o svim ostalim temama i mislim da je to isto nešto što je važno modalitet je u ovom slučaju bila radna emisija da li će biti neki drugi mediji. ja mislim da je vrlo važno da oni iz svoje zajednice izađu i na taj način jer onda se slušaju međusobno zahvaljujući recimo toj emisiji, ali i svi ostali građani slušaju što romi rade i ruše se neki tabuji koji objektivno, objektivno postoje ne možemo zatvarati oči zato i razgovaramo o marginaliziranim zajednicama. dakle mislim da je, da je to neku način medijskog djelovanja vrlo važna. i treća stvar je e, pokušaj organiziranja e, mikrobiznisa. dakle romi su vrlo skloni malim poslovima e, malim trgovinama Um, štandovima na, tržnicama i tako dalje i tako dalje i tu uh, recimo smo mi ovaj, kao lokalna zajednica u gradu pola u istri uh, uh, uspijevali naći načina da oni dobiju svoja mala na neki način i tako radna mjesta jer su sami sebe zapošljavali. E, taj jedan sustav samozapošljavanja roma bio bi vrlo važan da bude prepoznat jer je realnije da se tako nešto dogodi nego da se očekuje da će netko otići od njih u, ne znam, na industrijsku traku i raditi u nekoj industriji. objektivno e, poznavajući taj mentalitet barem u onom dijelu svijeta gdje ja živim mislim da je vrlo važno da se to, da to uzme u obzir. E, i zadnja stvar koja nema veze sa romima ali je pitanje onoga što izvjestiteljica kaže da ona ne bi htjela definirati marginalizirane zajednice e, kad smo već krenuli u tom pravcu mislim da ćemo morati razgovarati o tome e, jer ipak mi ćemo morati naći e, jer ćemo stvarati neki novi pojam kako, taj, kako te E, e, marginalizirane zajednice zaista tretirati. ja sam već danas razumio da sigurno možemo uključiti migrante naročito one migrante koji imaju ozbiljnih problema e, u zajednici da li su to beskućnici ili ne ja sam se bavio osobno beskućnicima i znam problem beskućnika ali nisam siguran da li njih treba uključiti u taj program ili možda u neki drugi program koji već postoji itd. znači mislim da bi bilo dobro da ovu temu otvorimo narednih par mjeseci i da možda i nađemo neko, rješenje što ćemo definirati e, kao e, marginalizirane zajednice jer će vjerojatno to biti potrebno, zbog poznatih i formalnih procedura koje imamo u našem parlamentu. Hvala vam još jednom. Thank you. thank Hvala lijepa gospodine Jakovčić. E, e, e, moja je greška što nisam ograničila vremenski izlaganja jer imamo jako malo vremena na raspolaganju za raspravu, dakle moja greška, ispričavam se, zbog toga vas nisam prekinula, ali zamolit ću ostale govornike da budu kraći u svojim izlaganjima, možda minuta, minuta i pol. Gospodine Želer, izvolite. Gospodine Želer je naš izvjestitelj u Sjeni. Minuta i pol je jednostavno premalo, gospođo predsjedateljice. Da, znam. Vrlo sam zahvaljen e, stručnjacima što su nam prenijeli svoja iskustva i što evo e, nam stoje na raspolaganju svojim savjetima. Mi smo se već prije složili da ćemo ovu temu o marginaliziranim skupinama razmatrati tako da se koncentriramo na pitanje uključivanja Roma i veze s kohezijskom politikom. Za mene je ovaj problem u tome da mi uvijek govorimo o Romima, da želimo nešto za njih učiniti, ali što žele sami Romi? Uvijek govorimo e, tako kao da su oni homogena grupa, međutim to nije e, slučaj. Imamo nekoliko milijuna ljudi koji pripadaju toj skupini, oni žive u različitim skupinama, e, u plemenima da tako kažem, u klanovima koji se razlikuju. I način života tih ljudi je u zadnje dvije generacije to e, govorim iz vlastitog e, iskustva, doživio metamorfozme. U 70. godinama sam vidio mnoge Rome e, kao ljude koji putuju, a onda u 80. godinama je došlo do prisilne asimilacije u mnogim zemljama od Slovačke do Rumunjske i Bugarske E, asimilacija u kojoj se pokušalo e, ljude koji su do, tada putovali da ih se naseli u gradovima e, ali nisu bili integrirani ostali su na rubu društva i to su te marginalizirane skupine oni pripadaju društvu ali su potisnuti na rub društva i s tim problemom živimo i dan danas. Kao što je već rečeno, e, imamo europsku e, politiku za Rome, plan djelovanja e, i strukturnih fondova se daju značajni fondovi i sredstva i i to naravno u zemljama e, gdje oni žive. Ali to mora biti ići ruku pod ruku sa političkom voljom. Ako toga nema, onda e, sav taj novac je beskoristan i sva spremnost da im dademo potporu. E, tu imamo jednu važnu stvar, a to je da je politička volja treba biti formulirana, ona mora postojati za realizaciju cijelog projekta. A drugo, e, e, i u romskim skupinama imamo socijalnih e, razlika. Šefovi klanova su milioneri, ali članovi klana žive u ovisnosti o njima. I to je jedna stvar koju moramo razmotriti. Za mene je tu e, naročito važno e, kako ćemo postaviti e, u ovom problemu položaj žena. One još uvijek žive u neprivilegiranim uvjetima. Tu se postavlja onda pitanje da li Romi žele biti asimilirani ili žele li oni e, živjeti i dalje u svojim tradicionalnim e, načinima i oblicima moramo im pružiti šansu koju imaju i svi ostali građani a prva ovdje to, važna točka jeste pristup obrazovanju e, drugo pristup tržištu rada ako to ne obuhvatimo u pristupu što uključuje naravno i dijalog s Romima. Moramo znati što Romi žele s jedne strane, a s druge strane ako e, ne promijenimo naše stajalište, to jest da kažemo da su oni dio našeg društva, onda će i velike svote koje dolaze iz kohezijskog fonda biti beskorisne. Svi ti aspekti se moraju uzeti u obzir, moraju ići ruku pod ruku. I e, u tom smislu moramo djelovati. Hvala. Hvala lijepa, hvala. Sljedeći govornik je e, gospođa Damato, izvjestiteljica u Sjeni. Izvolite. Hvala vam, ja ću biti vrlo kratka. Zahvaljujem našim gošćama i našoj izvjestiteljici što ih je pozvala. Htjela sam naglasiti i postaviti pitanje našim gošćama i izvjestiteljicama o, sporazumima o partnerstvu ja sam, dok su one govorile, e, slušala o operativnim programima. Kao da nedostaje strateška e, faza, to je dakle onaj najvažniji osnovni dio koji je potreban ako se želje sredstva bolje e, iskoristiti. Zatim spominjale su obrazovanje. Ja bih tu krenula od jedne druge vizije. Dakle, vizija obrazovanja, to jest obrazovni školski projekti, ja, na primjer, želim da svaka europska škola provodi projekte koji će uključiti djecu iz svih e, zajednica i upoznati tu djecu e, sa svim marginaliziranim e, društvima, dakle ne samo sa Romima, već sa osobama s invaliditetom i beskućnicima. Sve to u cilju kako bi dakle, što bolje se nosili sa različitostima. i važno je stalno naglašavati da drugi nije različit. Zato e, me zanima što je sa e, partnerskim sporazumima i sa strateškim planom, te inzistiram na tome da se o e, socijalnom uključivanju govori već u školama. Hvala, hvala lijepa. gospođa Anderson je sljedeća izvjestiteljica u Sjeni. U prvom redu zahvaljujem e, predavačima na njihovom doprinosu. E, vrijeme nam ne dozvoljava da ulazimo u detalje. međutim, ono što ste rekli je vrlo korisno. Želim e, zahvaliti izvjestiteljici na vrlo dobrom poslu koje je obavila trebamo e, e, rješavati potrebe marginaliziranih e, skupina. To je naravno stvar država članica, ali tu igra važnu ulogu kohezijska politika, načelo solidarnosti i socijalne uključenosti. Solidarnost se nije baš pokazala na dijelu ovog tjedna trebamo zaštititi marginalizirane skupine često se sredstva e, troše na način koji ne uzimaju u obzir potrebe marginaliziranih skupina. E, stoga treba nadzirati program kako bi se oni držali načela programa. E, stoga je važno što je rečeno da se e, sredstva e, raspodjeljuju na način koji nije smisli. E, ova tri područja i intervencije moraju biti povezana. Imamo često uključenost samo na papiru, a sredstva ne stižu do ciljanih skupina i ne postiže se socijalna uključenost. Nažalost, e, to je e, slučaj u mojoj e, izbornoj jedinici u Sjevernoj Irskoj. Tu, se socijalni fond koristio na neprimjeren način. Tu trebamo morati uključiti i nevladine organizacije, organizacije koje djeluju na terenu Mm, moramo uključiti i ljude s invaliditetom, nezaposleno i tako dalje. E, jer mm, naravno da trpimo i od rezova proračuna. E, stoga pozdravljam referencu na e, provedbu i nadzor provedbe programa. Mnogo je bilo komentara o definiciji e, marginaliziranih skupina. To je vrlo široka definicija. Imamo nekih e, marginaliziranih skupina koje su posebne, na primjer e, osobe s invaliditetom. Roma su naravno važna skupina, ali imamo i druge skupine, recimo siromašne skupine u gradovima E, tu trebamo i regeneraciju gradova. E, ljudi koji žive u izoliranim područjima su vrlo često marginalizirani zbog e, geografske lokacije. Sve to treba uzeti u obzir. Mislim da je to problem koji se javlja u cijeloj Europi E, ovo je, e, ovaj izvještaj je vrlo pozitivan, pozdravljam ga i zahvaljujem na suradnji. možemo još i dalje doraditi izvještaj u, u sljedećim tjednima. Hvala lijepa. Gospođa Ward ima riječ. Hvala lijepa. Htjela bih zahvaliti stručnjacima koji su ovdje danas govorili. E, kao izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. E, kohezija je zaista važna za nas kao zajednicu, kao za nas, za evropsku zajednicu. Moramo surađivati u ovim teškim vremenima, vremenima štednje koja je zaista neuspjela. Štednja, naime. E, čuli smo primjere dobre prakse rada na terenu E, čuli smo snažne poruke e, projekata koji su uspjeli e, i to moramo slijediti. To je važno. Kao izvjestiteljica u Sijeni sam se borila sa time kako definirati tko će nam dati definiciju, tko stvara tu definiciju. To je stvaran problem i dilema za nas. Slažem se sa mnogim stvarima koje su već rečene. Mislim da ćemo i o tome e, dalje raspravljati kako napredujemo u izvješću. Htjela bih se vratiti na nešto e, što je Enrique rekla. E, govorila je o dobiti, političkoj dobiti od ranjivih skupina od eh, fon, eh, fenomen drugih se povećava. Imamo rasizam, eh, razni oblici mržnje, pomanjkanje kohezije su mnogo zabrinjavajući za nas kao zajednicu. to se legitimizira u medijima. jedan od kolega je govorio o medijima i to je vrlo važno. E, Romi e, su e, jako podložni toj ksenofobiji. Intenzivno pate od toga. Pitanje je kako koristiti iskustvo Roma. Jesu li oni imali koristi od prošlih politika? Moramo vidjeti koje su politike najbolje djelovale za marginalizirane skupine to mora biti važno u sljedećem periodu. E, važno je e, naravno i obrazovanje. To su mnogi kolege i kolegice spomenuli. Mm, formalno i neformalno obrazovanje, cjeloživotno e, učenje, učenje u obitelji, sve je to važno. Sve te stvari moraju biti ukorijenjene u zajednicama gdje je to najvažnije kako bi e, imali osjećaj da igraju ulogu u društvu. Recimo ova, e, ovaj primjer s kazalištem pokazuje da kada e, lokalno stanovništvo rješava svoje vlastite probleme i, i kad se to dijeli u široj za, zajednici i to dugoročno, onda možemo napredovati. S, s pozitivnijim duhom u zajednici. Htjela sam također reći nešto o, o Romima i poduzetništvu. Um, i, e, siromašne zajednice, marginalizirane zajednice, siromašni ljudi e, ne e, bacaju stvari E, tu nema tračenja, e, rasipanja. E, govori se, tu je se kružna ekonomija pokazuje u svom najboljem svjetlu. korištenje mobilizacije je nešto što trebamo iskoristiti E, to je nešto pozitivno što dolazi iz tih zajednica. E, ne, smijemo ih uvijek smatrati žrtvama. Hvala, hvala lijepa. E, završili smo sa intervencijama izvjestitelja u sjeni. Imam sedam govornika na, na popisu. Ako želimo čuti i komisiju i izvjestiteljicu na kraju, onda svakome mogu dati samo po minutu. Počet ću sa gospodinom Van Nistelrojem. On još nije spreman. Jednu minutu. Jednu minutu imate. Hvala. Dva pitanja. Prvo pitanje o izvješću. Da li je e, odbor za e, socijalna pitanja dao mišljenje? To je njegova tema. To je spojeno sa e, mnogim našim aktivnostima. Druga stvar, e, nešto više o korištenju novca, apsorpciji novca. Mm, rečeno je da e, postoji mnogo više novca nego što je iskorišteno za akcije. Vi ste nešto rekli o partnerstvima u, e, to je članak 12. Bez te, možda možete imenovati ljude i posramiti one koji nisu djelovali. Name and shame. Možete li nam dati konkretnih informacija o posljednjem periodu i e, sadašnjem trenutku? Hvala. Gospodin Von, jednu minutu imate. Hvala predsjednice. Htio sam e, e, se e, obratiti iz, gospođe koja je govorila o Boltonu. Mnoge stvari koje je Liza spomenula su mi poznate. Snaženje, osnaživanje zajednica, rješenja koje dolaze od zajednice koja su mnogo bolja jedna stvar je, teško je koji puta uključiti zajednice. E, zajednice se nečkaju da mm, e, pristupe e, akcijama. To koji puta traje mjesecima. Kad se i te zajednice uključe, onda se to proširi i na širu zajednicu. Važno je kada radimo te projekte da ih onda nadziremo, da vidimo kako, kakovi su e, rezultati. Ako imamo rezultate onda moramo širiti dobre prakse. O, o tome treba još raspravljati. Hvala, hvala lijepa. Gospodin Bogović ima jednu minutu. Hvala vam lijepa. E, ovo, ovi problemi zapošljavanja i obrazovanja. Zapošljavanje, tu imamo velike probleme i u Sloveniji s Romima, jer ta radna snaga nije konkurentna, nije dovoljno obrazovana. Pokazuje se da odbijaju posao kad im se posao nudi a novac koji dobiju za, na radnom mjestu je niži od onog koji dobivaju kao socijalnu pomoć. Pa onda nisu motivirani. E, moramo govoriti o pravima i obvezama. Mm, e, e, ovdje vidimo vidimo kod Europskog fonda za infrastrukturu za zdravstvenu skrb, za obrazovanje. E, tu vidimo da trebamo početi kod male djece, inače ćemo e, izgubiti jednu generaciju. Mm, e, moramo spajati sredstva Evropske unije i nacionalna sredstva. Kolegica iz Berlina je pokazala kako je važan kontinuitet ako jednu godinu imamo novaca, sljedeće godine nemamo e, novca. E, to je onda vrlo loše. Moramo se koncentrirati na zajednice i e, brinati se da nakon deset godina imamo konkretne rezultate. Oprostite što sam vam prekinula. ovdje imamo mikrokozam svih tih problema. Neki ljudi koriste mm, e, dobročudnost naše predsjednice i dugo govore, a drugi e, ne dobiju toliko vremena. Mm, e, ljudi koji u zajednici dobivaju veća sredstva također to dovodi do netolerancije kod drugih. Mm, neki ljudi iz marginaliziranih eh, skupina se vrlo dobro uključuju u tržište rada, imaju poduzeća i tako dalje. Ljudi moraju dobiti mogućnost da se uključe, ne smiju se tretirati kao nešto posebno. Moraju samo dobiti jednake šanse. Hvala lijepa. Ja ću objasniti da sam dala više vremena izvjestiteljima u sjeni. Stoga za druge imamo samo jednu minutu. Gospodin Hetman ima jednu minutu. Izvolite. E, dva, dvije praktične točke. E, zahvaljujem gospođi Ranjke na ovom e, uravnoteženom izvješću. Mm, ja podupirem ovaj nacrt izvješća. Htio bih reći da o financiranje o kojem ovdje govorimo, e, govori se o tematskih ciljevima, to je vrlo važno za našu današnju raspravu. U ovom članku E, e, tematskih osovina, tu je rečeno da e, tu možemo trgovati. Toliko postotaka 60% iz fonda treba iskoristiti. To se dovodi do toga da svi imaju od toga koristi. Moram reći i sljedeće. Mislim da e, izdatke, rashode moramo dobro koristiti. Tu je važan, važno načelo partnerstva. Oni koji e, koriste e, načelo partnerstva moraju dobiti bonus. Oni trebaju dobiti više sredstava moramo davati pozitivne poticaje, a ne negativno reagirati. Hvala lijepa. U prvom redu ispričavam se što kasnim imali smo hitan sastanak na radi kompromisnih amandmana. Ako e, ima e, zemlja koja je primjerne uspjeha, E, politike uključenosti, to je e, Češka. Moram reći da u Češkoj imamo mnogo problema. Češka sigurno nije jedina e, problematična zemlja. Pred 25 godina je pao komunizam. Sada imamo 300 geta. Oni su izolirani, a posljedica su krivih politika prije nismo imali e, pristupa evropskim fondovima, a sada imamo pristup i trebamo ih koristiti. Ja sam bio e, gradonačelnik jednog malog grada e, i mi smo spriječili stvaranje geta. Mi smo stvorili zajednicu, život u zajednici. To može spriječiti stvaranje geta a Romi moraju imati povoljne uvjete, to je način rješavanja problema. To je u Češkoj republici ogroman problem. Mi smo čak ima, bili tuženi Europskom sudu pravde, što je sramotno. Izvolite. E, zahvaljujem kolegici Zahvaljujem kolegici e, što je potakla ovo europsko pitanje. To je vrlo važno pitanje, s njim se suočavamo svaki dan. E, svaka država mora donositi svoje specifične odluke. Međutim, moramo razmjenjivati dobre prakse. Kao gradonačelnik sam bio suočen s tim problemima moja kolegica e, e, gradonačelnica Berlina je također govorila o tome. Dakle, zajednica se mora baviti tim problemima, moramo također e, obrazovati te ljude. Imamo lokalne zajednice, ministarstva i druge institucije Međutim, imamo nekih pravnih tekstova koji to ne dozvoljavaju. Moramo obrazovati ljude, moramo dati e, prava lokalnim zajednicama da donose svoje odluke. Recimo osobe bez dokumenata, izgubili su dokumente ili nemaju prihoda. E, lokalne vlasti moraju moći pomoći tim ljudima. Tu poruku trebamo poslati drugima. To će nam e, pomoći da popravimo europsku politiku. E, sada ću dati riječ predstavnicima Europske komisije. Ima. Imamo iz odbora za zapošljavanje i e, odbora za regionalni razvoj. Iz regija. Biću kratak. Mislim da je ovo vrlo dobro vrijeme da vodimo ovu raspravu. Izvještaj, su, izvještaj je vrlo dobar. E, sada u komisiji smo došli do kraja e, jedne e, važnog perioda programiranja fonda, fondova 2014. do 2020. Počet ću s Romima, a završit ću sa marginaliziranim zajednicama tri osnovna načela koja želimo slijediti u ovom e, programskom periodu. Prvo, povezivanje politike, okvirne politike e, e, koja se razvija od 2010. i fondove. Imamo jednu radnu skupinu koju vodi opća uprava za pravosuđe Druga stvar, to su spomenuli mnogi e, govornici, jeste integrirani pristup. To propovjedamo e, već e, dugo u našim pregovorima to kažemo i, i državama članicama. Strateške veze su također važne. Imamo mehanizam ex ante uvjetovanosti kao što je izvjestiteljica rekla imamo i mnogo drugih važnih, mnoge druge e, principe, obrazovanje, strategiju za zdravlje e, i to je važno. To je opći pristup. E, mi smo dali mnoge smjernice po toj temi E, imamo tematske smjernice koje smo dali 2014. Mnoge ove teme su tamo obrađene. Razni instrumenti, e, urbana dimenzija, e, teritorijalni razvoj i ulaganje pod vodstvom zajednice. Imamo razne kombinacije i opcije da to radimo. I to je donekle iskorišteno E, još jedan e, važan novi element koji bih ovdje spomenuo. E, izvjestiteljica je spomenula strukturna ekskluzija, isključenost. Strukturna isključenost je vrlo negativan element. Danas će skupina stručnjaka iz fonda ESI govoriti o tome E, obrazovanje i e, posebna segregacija marginaliziranih skupina. Mm, e, to će ići paralelno sa djelovanjem državama, država članicama. Jedan komentar o, o izvješću. Točka tri govori se o tome da li imamo informacija o iskorištavanje fondova. To za novi period e, ne možemo napraviti, to je tek počelo. Što se tiče e, prethodnog e, programskog perioda, ciljane mjere i mainstream mjere. Ako imamo mainstream mjere, Uh, uključena uh, uključivost u obrazovanju, uh, infrastruktura u zdravstvenim institucijama i tako dalje. Na primjer, bolji pristup zdravstvenoj skrbi. Tu imamo ciljane mjere mi smo modificirali e, mjere e, Europskog fonda e, za razvoj. Mi smo dali statistike i brojke o tome, rezultati nisu ohrabrujući, situacija je malo teška. Mi dijelimo vaše iskustvo mi imamo jednu, jedan odjeljak o e, naučenim poukama. E, rasprava o točki 12. Uključenost marginaliziranih skupinama u partnerskim projektima. I to je dio e, smjernica i preporuka europskog semestra. Mi smo e, se fokusirali na pet zemalja u srednjoj i istočnoj Europi gdje imamo velike e, skupine Roma i tu imamo preporuke, specifične preporuke za zemlje. To je bio pristup koji smo slijedili. E, naravno, imamo i velike probleme zapošljavanja, time se bavi Europski socijalni fond to je nešto e, što smo pokušali uključiti. E, to je pristup koji smo e, usvojili i slijedili. Imamo tematski cilj, socijalna uključenost i obrazovanje. To su težišta. Slažemo se onog što je rečeno o nadzoru. Identificirali smo probleme i E, imat ćemo proaktivni pristup e, nadzoru ono što je ušlo u programe. Analiza je za nas jasna. E, tu moramo imati administrativne kapacitete, uključenost civilnog društva. To ćemo pažljivo slijediti. Što se tiče definicije, slijedimo istu liniju kao izvjestiteljica. Imamo i drugih skupina E, recimo e, primjer iz Boltona, e, migranti, beskućnici. Mm, imamo sada jednu studiju o operativnim programima. I ne samo tomo, imat ćemo i rasprave sa upravljačkim tijelima i to je ono težište onog što radimo E, točka 23. Komunikacija treba dati priopćenje u, e, u kojima se osigurava da marginalizirane skupine imaju pristup europskim fondovima. 17. Mm, lipnja ove godine smo usvojili odluku, to je godišnji proces. 2015. E, u izvješću E, e, se osvrćujemo na, e, osvrćemo se na 2014. i 2013. Sad će. Hvala vam gospodine Ralf. A sada gospodin Karolon, želite li vi nešto reći? Hvala vam. Ja ću samo nadopuniti ono što je već istaknuo kolega i um, koncentrirati se na ono što se odnosi na Europski socijalni fond. Pitanje e, podizanja kapaciteta dionika je nešto što su spomenuli i izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni i za ESF e, smo u uredbi predvidjeli mm, promicanje kapaciteta dionika, socijalnih partnera i nevladinih udruga, tako što ćemo osigurati da zemlje članice namijene odgovarajući dio resursa iz ESF-a u aktivnosti izgradnje kapaciteta i to u manje razvijenim e, regijama i u tranzicijskim regijama. Spomenuto je pitanje pokazatelja spomenula je to izvjestiteljica i ima potpuno pravo, u uredbi o ESF-u imamo zajedničke pokazatelje uspjeha, ali i zajedničke dugotrajne pokazatelje. I oni su vrlo relevantni u slučajevima marginaliziranih skupina, uključujući i Rome, zato što e, su pokriveni i kroz zajedničke pokazatelje. No naravno za zemlje članice koje su e, odabrale dakle E, dakle jedan ciljeve, trebali bismo dodati i specifične ciljeve, tako da pazimo na to. Zatim bila je tu i točka o povezanosti e, u slučaju ESF-a komisija prati i potiče zemlje članice koje imaju veći broj Roma da odabere e, ulagačke prioritete koji promiču socijalnu i gospodarsku integraciju marginaliziranih skupina. Da. Hvala vam. A sada ću riječ dati gospođi Renke da nam da vrlo kratak zaključak. E, stvarno nemamo vremena, e, već smo prešli sve rokove, s nama je naš sljedeći gost. Tako da molim vas budite kratki, bit ću kratka. Najprije da na brzinu zahvalim svima koji su doprinijeli ovoj raspravi, mislim da je ovo bila odlična rasprava i hvala i e, našim gošćama. Vi ste započele ovu raspravu i mislim da smo zapravo svi vidjeli da je bilo vrlo zanimljivih komentara. Dopustite mi da samo komentiram e, neke od primjedbi i nakon toga ću završiti. pitanje gospodina Jakovčića o e, vidljivosti i pokrivenosti u medijima. To je vrlo bitno, to uopće nemamo u izvještaju, ali mislim da ću pronaći mjesto za to. Ono što je rekao gospodin Celer, vrlo je bitno ne razgovarati samo o Romima, već s Romima. Nije bilo dovoljno vremena da damo riječ gospodinu Francu koji predstavlja jednu zakladu iz Njemačke koji je također e, sudjelovao u pisanju ovog izvještaja. Bit će kasnije na e, našem eventu kojeg smo organizirali baš kao i e, ostale predstavnice ostalih nevladinih udruga i mislim da je to također bio vrlo važan komentar. Tako da svakako javite nam se i kontaktirate i predstavnike um, zajednice Roma koji su sudjelovali u pisanju ovog izvještaja. Gospodine Mato, vi ste također rekli vrlo bitnu stvar, dakle nisu nam potrebni samo obrazovni programi za Rome, već nam je potrebno jako puno obrazovnih projekata, projekta iz um, većinske zajednice i dakle da se bavimo problemima poput netrpeljivosti prema Romima. O tome se još uvijek ne govori dovoljno u uh, školama u Europskoj uniji. Tako da i to bismo e, sigurno, to ćemo sigurno uključiti u izvještaj. Gospođo Anderson, hvala i vama. Problem mjera štednje i mm, način na koji je kriza pogodila marginalizirane skupine to je sve već spomenuto u izvještaju, ali možemo dati i specifičnije mm, primjere. I gospođo Watts, ono što ste rekli o korištenju najboljih praksi iz dakle romske zajednice, naučene lekcije, što možemo učiniti za druge zajednice. Na to se također možemo fokusirati malo više. I vjerujem da u raspravama mm, sa izvjestiteljima u sjeni da ćemo eh, još mnogo toga dodati nacrtu ovog izvještaja. I da odgovorim gospodinu ovo Nisleroju, dakle ako želite da imenujem i mm, dakle one koji griješe, imenovat ću svoju zemlju, Njemačku, trebalo nam je stvarno jako puno vremena da lokalne vlasti uopće shvate da mora postojati strategija za Rome i da se moraju specifično koncentrirati na marginalizirane skupine sada s ovim e, raspravama i ovome što je rekla gospođa Gife, očito je da je došlo do promjene e, razmišljanja, ali to sigurno nije bilo tako prije dvije, tri godine. Tako da ako govorimo o pozitivnim poticajima, ali i o lošim primjerima ponekad moram spomenuti e, Njemačku. Zatim, da, što se tiče sredstava, da, još uvijek ima dostupnih sredstava, ona nisu sva iskorištena od strane država ili regija i mislim da bismo trebali pazljivo e, proučiti različite e, scheme financiranja koje su dostupne, ali i tu imamo medalju sa dvije strane, zato što s jedne strane je tu riječ o izgradnji kapaciteta, ali i o nedostatku znanja u lokalnim upravama to vrlo često predstavlja problem. I ako želimo imati pozitivni e, pristup, možemo reći da jačanjem kapaciteta, da ćemo, nadam se, riješiti taj problem nedovoljne iskorištenosti e, sredstava. I e, još jedna stvar, odbor za zapošljavanje je, izdalo, je izdao mišljenje, naravno e, to se mišljenje jako koncentrira na reforme tržišta rada, ali tu se uključuju i druge marginalizirane skupine poput osoba s invaliditetom i morat ćemo vidjeti na koji način ćemo to uključiti u naš izvještaj. I odgovor e, komisiji, članak 3, ja sam očekivala da ćete to komentirati. Tu se pozivamo na usmeno pitanje koje smo poslali komisiji i možda samo kao povratnu informaciju e, odgovor koji smo dobili i o sredstvima koja su potrošena nakon promjene uredbe 2010. Ti su podaci bili stvarno uh, nedostatni. Možda bismo mogli zajedno pogledati i vidjeti na koji način možemo dobiti više informacija o trošenju tog novca i mislim da bi i to pomoglo u uh, unapređenju uh, izvještaja. Evo, uh, još jednom pozivam vas sve na ručak umrežavanja na kojem ćemo se dakle, družiti sa gošcima. Hvala i vama. Evo to su bile naše zadnje riječi u ovom saslušanju, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Drago mi je da je gospodin Giovanni Kessler s nama. E, evo, očekujemo sada da će e, ući. Samo da vas podsjetim da kohezijska politika iznosi gotovo jednu trećinu proračuna Europske unije i zbog toga je jako važno osigurati da se javna sredstva, što su na kraju novci poreznih obveznika, pravilno i mudro e, troše no mm, u kontekstu proračunskih rezova te potreba za štednjom u brojnim zemljama članicama jako je važno da se europski proračun e, provodi što je bolje moguće te da se nepravilnosti i prevare smanje na apsolutni minimum. Evo s nama je sada e, gospodin Kessler. Uh, Evo ja sam krenula sa uh, uvodnom uh, izjavom o tome koliko je važno pravilno trošiti novac naših građana. Svake godine Europski ured za porezne prijevare protiv prijevara objavljuje izvještaj o svojim aktivnostima u prethodnoj godini i na zahtjev naših klubova pozvala sam generalnog direktora Olafa, gospodina Kesslera, na današnji sastanak, na razmjenu mišljenja e, u području kohezijske politike. Najprije ću dati riječ gospodinu Kessleru, um, dakle da čujemo vaše kratko izlaganje, nekih 15 minuta, a nakon toga ću dati riječ našim e, zastupnicima i početi će koordinatori klubova. Tako da gospodine Kessler, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali da vam e, izložim e, što mi radimo i da se koncentriramo na na ono što vas najviše interesira, to su prijevare e, u, strukturnim, u korištenju strukturnih fondova. Mi smo izdali naš godišnji izvještaj prije nekoliko tjedana. Jučer smo ga predstavili odboru za proračunski nadzor i drago mi je da imam priliku danas razgovarati i sa vama. Ovo je zapravo moj prvi put da sam, e, da gostujem u vašem odboru. Nažalost, to je tek prvi put, ali eto, nadam se da ćemo, da će ti posjeti biti, e, da ćemo ovime krenuti jednu e, dobru praksu i mislim da će nam to svima koristiti. Da krenem sa prvim slajdom nekoliko općih primjedbi koji se temelje na našim e, iskustvima i istraživanjima u proteklih e, nekoliko godina. Vidjet ćete kasnije i brojke koje će to pokazati, ali što vidimo? Vidimo da su europski građani svjesni, e, i to posebice u području strukturnih fondova, Dakle, da je sve veća svijest među europskim građanima i da su sve veća očekivanja od eh, dakle, vlasti na nacionalnoj i europskoj razini da poduzmu određene mjere u slučaju prijevara i eh, korupcije. Vi ste eh, izabrani od strane europskih građana, tako da vjerojatno još bolje od mene znate iz eh, vaših izbornih jedinica kako građani razmišljaju. Ali eto moram vam reći da smo i mi to primijetili, a primijetili smo to zbog toga što imamo eh, sve više eh, navoda ili upozorenja od naših građana koji dolaze nama direktno. E, dakle, to šalju i ljudi i građani, ali i zastupnici. I oni nam se obraćaju i traže od nas da poduzmemo određene mjere, da pokrenemo istragu, zato što smatraju da njihova nacionalna tijela ne čine dovoljno ili jednostavno nisu u stanju riješiti probleme. E, naši su kapaciteti ograničeni, ali u svakom slučaju osjećamo pritisak i osjećamo tu veću svijest javnosti i stoga osjećamo i odgovornost za to. Druga stvar jest da sve veći trend e, dakle da prijevare i slučajevi korupciju budu međunarodne prirode. Ako pogledamo tablice, dakle, um, s našim podacima, vidimo da i najjednostavnije prijevare, recimo pogrešno izdavanje računa kako bi se izvuklo više sredstava iz Europske unije, je uglavnom međunarodne prirode. To znači da tvrtke koje su uključene su uglavnom iz više od jedne zemlje dakle ekonomski subjekti dolaze iz više zemalja. A da ne govorim o najsloženijim slučajevima prijevare i korupcije koji uključuju veliki broj zemalja. I to sve kako bi se pokušalo prikriti korupciju. Tako da brojne su jurisdikcije uključene i čak iako se sredstva troše na primjer u Italiji ili u Austriji, i onda mi u našim statistikama vidimo dakle da je to e, austrijski ili austrijska ili italijanska prijevara, ali poduzetnik može e, komotno biti iz Francuske ili iz Njemačke, banka koju su koristili je možda u Danskoj ili na Cipru. Ali mi se eto bavimo takvim vrstama e, prijevara i korupcija i to dakle sa e, nacionalnih, e, s nacionalnim alatima, sa nacionalnim e, policijama, tako da Olaf mm, je tijelo koje dakle ima nadležnosti na razini Europske unije. I posljednja točka je da Europska unija mora se znatnije boriti protiv ovih problema na europskoj razini i osnivanje ureda eh, europskog eh, javnog tužitelja zapravo ide u tom smjeru. Evo eh, nekoliko brojki o našim aktivnostima, o istraživačkim aktivnostima. Evo ovdje bih pokazao vam ovaj dolji plavi dio. Vidite neprestani trend da naši navodi, to jest prijave, rastu. 2010. E, bilo ih je manje od 1000, prošle godine ih je bilo 1400, a ove godine će ih biti barem 1500, to vam mogu već sada reći. Tako da vidite da svake godine to raste, trend je stalno dakle, na uzlaznoj putanji. Na ovom slajdu vidite da u protekle tri godine da je za 80% porastao broj e, istraga koje smo mi pokrenuli. Prošle godine smo ih imali 250 istraga koje smo e, zatvorili, završili i broj e, izdanih preporuka. Olaf vodi istrage i na kraju istrage izdaje preporuke o disciplinarnom financijskom ili disciplinarnom financijske ili e, pravne prirode i prošle godine smo izdali rekordan broj od oko 400 e, takvih preporuka. Tako da mislim da smo dosegli svoj e, rekord. Provodimo istrange, zatvaramo ih te izdajemo preporuke. I moramo znati da s obzirom na sve veći broj informacija koje nam dolaze, E, mi još uvijek na raspolaganju imamo isti broj osoblja kao prije deseta godina, zapravo čak ne ni to, nego još manje, e, a oni rade mnogo, mnogo više. Ovo će vam vjerojatno biti e, interesantnije. Ovdje dakle vidite dakle, vrstu informacija koje dobivamo od javnih i privatnih izvora. Dakle, na tih 1400 e, prijava koje smo dobili prošle godine, 549 e, se odnosilo na strukturne fondove. Dakle, više od jedne trećine. I to uključuje i e, socijalni fond. Tako da to je eto vrlo značajan podatak i mm, potvrđuje ono što sam rekao na početku. Evo možemo dalje. Hvala. A sada, i ovo će vam biti vjerojatno interesantno, možda čak i imate uh, ove podatke napisano. Da, ne, dobro. U svakom slučaju ovi podanci su u izvještaju, ali neke od slajdova sam pripremio isključivo za vas uh, danas. Ali bez brige možemo vam to dati nakon sastanka ako vas uh, to zanima. Na primjer, ovu tablicu nemate, mislim da nemate u izvještaju i ona je pripremljena isključivo za današnji sastanak. No treba će vam malo vremena da prođete. Da, podijelit ćemo e, svim zastupnicima ovo što ste pripremili. Dobro, u svakom slučaju, ovo su podaci, dakle tu smo još u 449 prijava koje smo dobili e, o strukturnim fondovima. Po zemlji članici i po tome dakle je li e, prijava došla iz javnog, javnog izvora ili e, privatnog. Dakle, javno su vlasti, a privatno su građani. Anonimni su isključeni zato što ne možemo ako su anonimni odrediti iz koje zemlje dolaze. Tako da mislim da je interesantno za vas vidjeti. Dakle, ako u jednoj zemlji recimo nemamo informacija ili imamo jako malo informacija od e, pravosudnih tijela, ali imamo ogromne e, broj informacija od građana, onda se meni to čini da je to ipak problem za zemlju članicu. A kada iz zemlje imate brojne prijave iz javnog sektora, onda mi to vidimo kao dobru suradnju i spremnost zemlje članice da se, e, da se riješi taj problem problem e, korupcije i prijevare. No naravno vi to možete interpretirati kako e, želite. Evo e, slajd broj 7. Ovo, ovaj slajd vam pokazuje istrage koje su u tijeku u Olafu. Imamo ih gotovo 500. Zapravo 500 ih je bilo 31. prosinca prošle godine i vidite da veliki dio, dakle gotovo jedna trećina istraga koja se u tijeku se odnose na strukturne e, fondove. I to uključuje i e, socijalni fond. A sada vidite, ovo također nemate u izvještaju, zato što se koncentrira isključivo na strukturne fondove i pripremili smo to za ovaj sastanak. Dakle, na ovom slajdu vidimo mm, precizne brojke o istragama koje su dovršene u 2014. Dakle, vidite istrage po zemljama članicama, dakle po nacionalnosti, to jest bolje da kažem po zemlji u kojoj eh, u kojoj se upravljalo sredstvima. Tako da, na primjer, evo ako vidite ovdje Belgija, i jedna istraga je dovršena. Teoretski može biti da je tvrtka eh, koja je sudjelovala u tome bila Bugarska ili Portugalska. a možda se može dogoditi da je i nekoliko zemalja članica sudjelovalo u istragi, to je bilo predmet istrage, ali je to sve stavljeno pod zemlju članice u kojoj su se, e, u kojoj se upravljalo, iz koje se upravljalo strukturnim fondovima. E, evo ovdje vidite i iznose koje je Olaf predložio za dakle, e, financijsko kažnjavanje, to je povrat tih sredstava. Evo vidite, prošle godine smo predložili ukupno 900 milijuna eura, to je e, rekordni iznos. 475, dakle gotovo pola, e, se odnosilo na strukturne fondove. Tako da, eto, to, je, e, to su dakle iznosi po zemljama članicama. E, moram vam reći dakle da ovaj iznos je zapravo naš rekordan, rekordan iznos, ali taj iznos e, varira tokom godina. nismo uspjeli definirati trendove. Naravno, da, sada provodimo više istraga, izdajemo više preporuka, što na kraju priče znači da su na kraju iznosi veći. Ali neke Istrage se odnose na oko 20 tisuća eura, a a pak jedna istraga koja se vodi u Španjolskoj, to je koja je dovršena u Španjolskoj, e, tamo smo istraživali dakle, prevaru koja se odnosila na 200 tisuća eura. 200 milijuna eura, pardon. ovo su iznosi koje smo uspjeli e, povratiti prošle godine od strane financijskih e, vlasti. Ah, moram vam reći da e, su za to potrebne godine i ponekad se to ne može vrlo brzo učiniti zato što možda poduzetnici bankrotiraju. Ali eto, taj proces stvarno traje godinama. I može se dakle izvršiti u ratama ili na kraju financijskog e, razdoblja. Možda ponekad se počne i nakon pet godina, tako da ima različitih e, mogućnosti. I evo, ovo je posljednji slajd. I ovaj je pripremljen posebno za vas. E, naslov je malo tajnovit, tako da ću vam ga pojasniti. Dakle, ovaj slajd vam prikazuje e, prijevare nepravilnosti koje su prijavile zemlje članice i koje su otkrile zemlje članice. One naravno imaju obvezu nepravilnosti i prijevare prijaviti Olafu. E, u usporedbi sa um, financijskim preporukama Olafa. Dakle, eto vidite za 2014. 475 koje ste upravo vidjeli. Dakle, vidite e, plavi stupac jest iznos kojeg su zemlje članice prijavile kao nepravilnosti koje su otkrili. A ovo rozo je iznos koji smo mi preporučili to jest iznos koji smo zatražili da se vrati. Dakle, imamo 45 istraživača koji se bave poljoprivrednim i strukturnim fondovima. E, ti podaci nisu ovdje uključeni. I 45 ih je bilo 2002. 2,5% e, svih nepravilnosti za naših 45 istraživača. 2013. je to bilo oko 8%, 2014. 25%. Što se tiče vrijednosti, mislim da odrađujemo veliki posao. Znam da mnoge zemlje članice nisu zadovoljne s time, zato što kad E, dobiju zahtjev za povratom od 200 milijuna, nisu baš sretni ni spremni to isplatiti, ali eto, to vam daje ideju o e, učinku našeg rada na zemlje članice i na koji način e, surađujemo s njima. Eto, ja se nadam da sam vam dao barem jednu okvirnu ideju o tome što i kako radimo. I nekoliko brojki E, i veselim se našoj e, raspravi. Hvala vam. Hvala vam lijepa, ovo je bilo jako zanimljivo i hvala vam što ste pripremili ove informacije posebno za sastanak odbora. Podijelit ćemo ih svim članovima odbora. A sada dajem riječ e, članovima odbora. Kako bi mogli postaviti pitanja, krećem sa koordinatorima gospodinima Nistelroj. Hvala vam lijepa na ovom izvrsnom e, šarenom izvješću. Imam nekoliko pitanja. Naravno, to se tiče onog dijela koji se odnosi na strukturni fond. Općenitije rasprave vodit će se vjerojatno u odboru za kontrolu proračuna, tamo ste redovit gost. Dozvolite da postavim sljedeća pitanja informacije koje dajete su dosta općenite. A sad kad vidim da postoje tri zemlje, Grčka, Mađarska i Španjolska, um, na koje otpada najveći dio problema, to je važna informacija. Ja bih volio kada bi se um, ovaj, ovi podaci po zemljama našli u vašem redovnom izvješću. imamo mnogo informacija o OLAF-u, a mnogo manje informacija o situaciji po zemljama. To je vrlo, vrlo važno. Možda biste u budućnosti mogli u svojem općem izvješću mogli istaknuti kakva je situacija po državama članicama jer sam ja već temeljem e, vašeg postavio, odnosno pripremio pitanje koje ću postaviti Europskoj komisiji, zato što bez tih podataka po državama članicama ne možemo zapravo znati kakva je situacija. Druga stvar koja me zanima je sljedeća. Sad e, vidimo neke vrlo velike brojke. Koliko su te brojke stare? Otkad datiraju? Jesu li to brojke iz 2004. 2013. Otkad datiraju ti predmeti? iz koje su godine, pripadaju li prošlom razdoblju ili kojem razdoblju. To je važno znati, zato što primjerice ako se radi o starim brojkama, onda mogu reći u redu, propisi su promijenjeni, mi u odboru regija smo mnogo toga e, inicirali i promijenili. Zato me zanima jesu li to brojke koje datiraju iz starog razdoblja, prijelaznog razdoblja ili novog razdoblja. Dakle, iz kojih godina su ti predmeti? A što se tiče ostalog, ponekad sam dobivao informacije iz drugih zemalja i uvijek sam kontaktirao Olaf i rekao bih ne znam što bih e, s time i Olaf je uvijek to shvatio ozbiljno. Kao zastupnik u parlamentu mogu reći da zaista e, vas ljudi saslušaju, predate papire, kako će stvari završiti, naravno to je vaša odgovornost, ali želim samo reći da ste vrlo otvoreni za suradnju sa zastupnicima u Europskom parlamentu, barem je to moje iskustvo. Hvala vam lijepa i naravno zahvaljujem na inicijativi da vas pozovemo. Hvala gospodine Van Nistelove, gospodin Von za socijaliste i demokrate, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam potpredsjednik odbora za kontrolu proračuna i da, gospodin Kessler je bio u odboru kako bi iznio godišnje izvješće Olafa i mislim da su mnogi članovi bili itekako zadovoljni zbog poboljšanog stanja koji možemo vidjeti iz brojki koje je predstavio gospodin Kessler. Naravno, jučer mu je postavljeni i čitav niz pitanja s tim u vezi. Još jedna stvar koju uvijek ističem kad govorim o ovoj temi jeste razlika između greške i prijevare. Svake godine e, Europski revizorski sud kaže da je stopa greške 8,7 e, ili 5,7 i tako dalje. Ali e, zapravo mnoge i članovi onda skoče kažu da, da, da, ali to je sve prijevara. Ne, zapravo stopa prijevara je vrlo niska, nekih 0,2%. Upravo zato izvješće gospodina Kesslera pred odborom e, za kontrolu proračuna jest toliko važno. Jedna od stvari koje me zapravo uvijek iznenade kad pogledam izvješće su razlike između država članica kada govorimo o broju prijava i kada govorimo o broju istraga, e, broju zaključenih istraga te o broju predmeta u kojima se preporuča pokrenuti sudski postupak. Naime, u jednoj državi članici imate veliki broj prijava, na primjer, ali s druge strane broj predmeta koji okončaju sudskim postupkom ili nekom drugom preporukom je relativno nizak. Prvo pitanje koje bih želio postaviti je sljedeće. Gospodine Kessler, što mislite, zbog čega je tome tako? Je li to zato što svaka država članica ima drugačiji sustav prijave i istrage prijevara, ako tome jest tako, zanima me što se po tom pitanju može učiniti kako bismo dobili dosljedne brojke diljem Europske unije. Drugo pitanje tiče se stope povrata. Dakle, rekli ste da nekih 470 milijuna zapravo otpada na e, strukturne fondove. E, vi pratite kako se brojke kreću. Dakle, što se na kraju zapravo dogodi sa vašom preporukom? Ako vi, na primjer, preporučite da se određeni iznos e, mora povratiti, koliko od toga iznosa u konačnici zaista jest vraćano? Kad pogledam vašu statistiku, moram priznati da vam je broj ljudi prilično nizak. Mene zanima zašto je tome tako. Jeste li vi predmet onog e, rezanja od 5% po broju radnih mjesta? Hvala. Gospođa Vana. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospodine Kessleru na izvješću. Ja imam dva pitanja. Prvo pitanje. Spomenuli ste da pola iznosa koje je Olaf eh, preporučio da trebaju biti eh, vraćeni zapravo otpada na strukturne fondove, nekih 470 odnosno 474 milijuna. Međutim, samo 22 milijuna eura od tih 476 jest vraćeno od strane nadležnih tijela. To je vrlo niska brojka. Možete li nam to objasniti? To je moje prvo pitanje. I drugo pitanje, vrlo jednostavno. kakve se političke i praktične aktivnosti organiziraju nakon vaših izvješća? Dakle, vi dajete čitav niz preporuka državama, članicama i tijelima. Provode li oni vaše preporuke? Što se događa ako ne provode vaše preporuke? Možete li nam možda dati jedan konkretan primjer istrage u području strukturnih fondova te reći kakav je bio ishod te istrage i kako se zapravo stvari odvijaju u praksi? Hvala. Gospođa Damatova. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kessler, na izlaganju i e, podacima. Kao što smo vidjeli, strukturni fondovi su jedan od sektora iz kojih dobivamo najviše informacija i očito je da se Olaf, Olaf mora na to najviše koncentrirati. Slažemo se s vama da veći broj prijava ne znači nužno i veći broj prijevara ali svejedno se vidi veći aktivizam od strane e, i uprave i građana. No, zanima me, iz onoga što ste vidjeli, a s obzirom na to da iza prijevara prema proračunu Europske unije su, da se, tu, da se tu iza uglavnom kriju interesi organiziranog kriminala, postoje li prema vašem mišljenju mehanizmi koji bi se mogli provoditi na učinkovit način, dakle osim europskog tužitelja, dakle što mogu učiniti zemlje članice, ili Europski parlament, možda posebna, posebni odbori, posebna povjerenstva, radne skupine. Ja e, radim u, e, i na području zaštite okoliša i moram reći da smo primijetili slučajeve zloupotrebe europskih e, fondova i to se koristi za okolišne zločine Dakle, ta sredstva najčešće završavaju u pogrešnim rukama i ne rješavaju se problemi naših građana. Madame Bres. Hvala, gospođa Breso. Hvala vam. Hvala vam na ovom izlaganju. I drago mi je da ćemo dobiti kasnije tekst, pa ćemo ga moći bolje proučiti. Dakle, jedno pitanje primjedba. Kad vidim brojke koje ste nam pokazali, e, čini mi se da trend nije baš jasan, ali ipak vidi se veći broj preporuka za povrat sredstava i to posebice u 2014. I ako bismo malo detaljnije proučili, opet vidimo trend e, rasta tokom godina. Godine, podaci iz godine do godine se mijenjaju između ostalog i zbog toga što istraga sigurno neće trajati samo godinu dana, tako da vjerojatno istrage prelaze iz godine u drugu godinu i u principu onda se ne može reći da određene godine je broj istraga pao ili e, porastao. No, bez obzira na brojke koje eto malo plešu zbog ovih e, razloga. Htjela bih čuti vaše mišljenje. Dakle, brojke rastu. I sada, mislite li da je to zbog toga što je i Olaf učinkovitiji i zbog toga što e, države bolje surađuju ili je to povezano zbog ili je to povezano sa sve lošim korištenjem sredstava ili zbog krize se povećala, e, su se povećali trendovi prijevara. Spomenuli ste i veliki slučaj u Španjolskoj koji je znatno utjecao na e, brojke. Dakle, htjela bih čuti što vi mislite. Dakle, bez obzira na ove brojke, e, smatrate li da se moramo zabrinuti ili bismo li trebali biti zadovoljni zato što se bolje ispunjava cilj, a cilj je da se izbjegnu prijavare. Hvala vam, a sada gospodin Polčak. Hvala vam lijepa. Ja sam zapravo želio postaviti isto pitanje kao i gospođa Vana. Zanimalo bi me što je sa povratom novca kolika je stopa povrata prema preporukama Olafa. Imao sam još jedno pitanje koje bih želio postaviti. Razdjelnica između nepravilnosti i prijevare. Možete li nam dati jedan konkretan primjer u kojem bismo, iz kojeg bismo mogli vidjeti da je zapravo došlo do nepravilnosti zato što je, nije bilo nikakve zlonamjerne želje da se prisvoje sredstva i kako vi u vašoj praksi zapravo činite razliku između nepravilnosti i prijevare? Još jedna stvar koju želim pitati jest e, kako komunicirate s regijama, jer regije su zapravo korisnice tih fondova. Komunicirate li s njima i ako da kako? U Češkoj postoji e, jedan predmet, otvoren predmet, Predsjednik regije je bio korumpiran, to se otkrilo, e, uhvaćen je inflagranti, uhvatilo ga se da prima mito e, i to u e, torbici u kojoj se inače poklanja vino, butelje i zanima me kako napreduje taj slučaj te možete li dati više informacija. Hvala. Idemo dalje. Izvolite. Gospodine glavni ravnatelju, kao prvo, mislim da postoji stvarna potreba jedinstvenog tumačenja zakona o javnoj nabavi koji postoji, u svih 28 država članica. Jer bez toga imamo E, nacionalna tumačenja, a onda se pojavljuju problemi sa tumačenjima u Briselu. To je prva stvar. Ne mislite li da je tome tako? Drugo, moji kolege su već spomenuli da postoji jasna potreba da se razjasni pravno postupanje u slučaju dviju kategorija. S jedne strane grešaka, s druge strane prijevara. Jer ako se sa tim slučajevima postupa na jednak način u samome početku i s istim posljedicama, dakle ili kašnjenjima u plaćanju ili suspenzijom sredstava, sve dok situacija nije jasna, to se u konačnici zapravo može pretvoriti u odugovlačenje gdje su gubitnici samo e, zajednice i e, ugovorni obveznici. Jer ako vidite da vam novac nije isplaćen, a nakon godinu dana vam se kaže, a evo sve je u redu, imate pravo na novac, a vi ste do tada već poslovno mrtvi, onda je to u potpunosti neprihvatljivo. Dakle, proces treba ili ubrzati ili imati dva različita pravna lijeka, jer u jednom slučaju radi se o greški, a o drugom o prijevari, što su dvije potpuno različite stvari. A sada bih želio reći nešto o jednom e, rumunjskom predmetu, e, zato što je Rumunjska i neke druge zemlje, ali uglavnom Rumunjska, bila e, zemlja primjer. 2011. godine u lipnju interni dokument Europske komisije spomenuo je o doprinost Olafa. I sada ću nastojati citirati što točnije ono što je tamo stajalo. Olaf smatra da postoji koordinacija između resornih ministarstava s ciljem da se sprečavaju ili obstruiraju Olafove istrage. Taj dokument podastat je predsjedniku Europske komisije, nekim drugim dužnosnicima, ali tek u listopadu 2012. godine Europska komisija je odlučila suspendirati šest, samo šest operativnih programa s vrijednošću od više šest milijardi eura. I to na nekoliko mjeseci. U redu, problem je bio e, riješen, međutim Rumunjska se danas suočava s velikim pritiskom. kako u preostalom razdoblju apsorbirati tu ogromnu količinu novca, zato što je fizički to jako, jako teško upucati u bankovni sustav i zatim platiti e, ugovornim djelatnicima. E, dakle, Pravovremena reakcija kada postoji problem je dobro došla. Možete odlučiti da se spriječi E, isplata sredstava, ali zaustaviti sve godinu dana kasnije sa svim negativnim posljedicama, to je opasno i zapravo je u potpunosti suprotno sa ciljem kohezijske politike. Hvala gospodine Boštenaru, gospodine Rope, izvolite. Hvala lijepa. Izuzetno je važno razgovarati o ovim temama. Mislim da je ovo izvješće vrlo korisno zato što nam omogućuje da bolje shvatimo zaključke koji se izvode i bolje razumijemo kakvi su rezultati postignuti u svakoj pojedinoj državi članici. E, predstavili ste analizu broja prijava, pokazali ste gdje postoji mogućnost prijevare. Međutim, postoje također i oni slučajevi u kojima se nastoji pokrenuti ogromne projekte, nastoji ih se provesti na vrlo transparentni način, ali se u konačnici primjerice pokaže da je projekt završen, ali da je novac potrošen u ulodu zato što se primjerice neki infrastrukturni objekt gotovo uopće ne koristi a radi se zapravo o sredstvima koja su trebala biti potrošena kako bi se ostvario određeni značajni rezultat. Bavite li se i takvim analizama, bavite li se neefikasnim korištenjem sredstava iz fondova? Države članice se razlikuju naravno, neke su vrlo centralizirane, funkcioniraju na vrlo centralizirane načine, primjerice Baltičke zemlje zapravo imate neku vrstu centra u kojem se sve odlučuje i govori se o tome kakva vrsta sredstava će se dodijeliti kome i koliko će e, jedinice lokalne samouprave imati na raspolaganju. Druge pak države članice su više decentralizirane. Prema vašem mišljenju, koji je pristup bolji, centraliziraniji ili manje centraliziran? Države koje se više oslanjaju na svoje e, lokalne jedinice samoupravo, jesu li te e, države u boljem položaju, imaju li bolje rezultate? To bi bila vrlo pozitivna poruka za nas kako bismo znali na koji način u budućnosti upravljati projektima. Hvala. Gospođa Maletić. Hvala lijepo, gospodine Kessler, gospođa e, gospođo predsjedateljice, hvala vam na izlaganju koje ste pripremili. Slajdovi su vam bili vrlo uh, informativni. Vidim da među državama, u državama članicama postoje razlike. Postoje i države članice koje zapravo ne dobivaju nikakve prijave um, vezano uz E, nepravilnosti ili prijevare. Kad pogledate kako su raspodijeljene prijave možete vidjeti da ih je nula iz recimo javnog sektora i možda jedna prijava iz privatnog sektora. Mene zanima kakve aktivnosti poduzimate kako biste e, poboljšali prepoznavanje e, u državama članicama. Znam da e, putem mreže AFKOSA e, također e, provodite neke aktivnosti, da postoje strategije na razini država članica kako bi se radilo na prevenciji i na otkrivanju nepravilnosti i prijevara. I postoji čitav niz obrazovnih aktivnosti koje se provode. Međutim, stvari su vrlo ozbiljne ako ne dobivate nikakve ulazne informacije. E, jer ako imate takvu situaciju onda to znači da sustav u praksi ne funkcionira. I druga stvar, primijetila sam također da imate porast u ulaznim informacijama, ali istovremeno imate pad u broju otvorenih istraga. Zbog čega je tome tako? Hvala. Gospodin Buda, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, želim zahvaliti gospodinu Kesleru na danim informacijama. Imam nekoliko pitanja koja bih želio postaviti. To su pitanja koja se zapravo odnose naravno na rad Olafa. Znam da nije lako biti zadužen za očuvanje javnoga novca. No, usprkos tome, prema nekim informacijama do kojih se može doći u medijima, 423 prednuta sa u samo jednom danu protiv poduzeća i većina u Bugarskoj i Rumunjskoj. Meni je to naravno bilo zanimljivo zato što temeljem informacija koje su dostupne javnosti, velik broj tih istraga je u konačnici jednostavno prekinut. Iznenada i te istrage nikada nisu okončane. A ta poduzeća su usprkos tome pretrpjela određenu štetu zato što činjenica jest da se postavlja vrlo ozbiljno pitanje. Radi se o ljudima koji su uložili malo novca koliko imaju na raspolaganju, u jednom trenutku shvate da su predmet e, istrage, prekida im se dotok financija, istraga se ili prekine ili se u konačnici utvrdi da nije došlo ni do kakvih nezakonitih radnji, a novac je ipak izgubljen. Mene zanima možete li dati konkretan odgovor na to pitanje. Što se događa s tim ljudima? Ja bih svakako želio da napravimo razliku između namjere da se utaje sredstva ili izvrši prijevara. Dakle, postoje slučajevi u kojima postoji vrlo jasan slučaj prijevare i tu nema milosti, naravno, nema pregovaranja. Ali s druge strane postoje također i slučajevi u kojima jednostavno dolazi do greške. E, to je recimo slučaj u Rumunjskoj Naime, radilo se o greški, u Rumunjskoj konkretno slučaju jednog poduzeća prije nekog vremena, da 7 eura nije bilo moguće opravdati. Dakle, 7 eura nije bilo provedeno kroz knjige i zbog toga, zbog te greške, sredstva su suspendirana. Mi smo govorili e, prošli tjedan u Strasburgu na odboru za e, regionalni razvoj da u takvim situacijama zaista dolazi do blokade i dolazi do blokade apsorpcije europskih sredstava. Mnogi građani, ne samo rumunjski građani, već i građani iz drugih država članica zapravo e, se i boje E, na neki način podnijeti molbu za korištenje europskih sredstava jer ih je strah da će pogriješiti. Dakle, ne radi se samo o financijskoj blokadi, već i mentalnoj blokadi, zato što se bojite tražiti nešto što bi vas u konačnici moglo dovesti u situaciju da zbog greška izgubite novac i vlastitu slobodu. Dakle, mene zanima što se događa ako u konačnici tijekom istrage otkrijete da je sve u redu, a novac je izgubljen. Tko plaća tu cijenu? Hvala. Gospođa Smolkova, izvolite. Hvala lijepa. Bilo, zanimalo bi me kod otkrivanja kaznenih dijela u državama članicama. E, što je sa objavljivanjem podataka o tome? Da li to izlazi u javnost? Ako je to negativna mjera za daljnje prijevare, za države članice koje su neto prijemnici, E, mi e, primamo više od proračuna. Mnogi misle da taj novac nije to što smo dali, taj novac je manje od onoga što smo dali u proračunu. To je novac koji se daje na srebrnom pladnju. a mi nemamo e, pristup tom novcu, stoga je objavljivanje važno. Hvala lijepa, dragi kolege. Evo, um, polako se bližemo kraju. Dozvolite samo da i ja postavim jedno pitanje. E, u vašem izvješću postoji jedan dio koji se odnosi na sprečavanje prijevare i aktivnosti otkrivanja. Mene zanima, smatrate li vi da postoji budućnost e, za prevenciju prijevare i nepravilnosti vezano uz kohezijske fondove, te me zanima kako je vidite i smatrate li da postoji bolja mogućnost izobrazbe za nacionalne agencije? Jer u velikom broju slučajeva koji su spomenuti ovdje e, i koje su kolege iznijeli, e, problem je zapravo kvaliteta rada nacionalnih agencija. Evo to je pitanje, posljednje pitanje za vas, sada vam dajem riječ da odgovorite na sva ova pitanja, ako možete sažeto odgovoriti na sva ova pitanja koja su vam kolege postavili. E, teško je to sažeti, ali pokušat ću odgovoriti na što veći broj pitanja. Sva su pitanja e, važna. E, iz vaših pitanja vidim što biste vi željeli da mi radimo. To su pokazatelji koje cijenim. Slijedit ću red s jednim izuzećem. Gospodin Buda, tražite čvrsti odgovor, dobit ćete čvrst odgovor. Ništa se ne događa, se nije dogodilo poduzećima koje smo istraživali. E, imali smo 219 istraga i jedan isti dan, e, kao to je bilo u veljači 2012. To je bio rezultat e, rada koji smo e, imali 2011. Imali smo veliki zaostatak. Većina tih istraga se ticala slučajeva e, financiranja iz strukturnih fondova. Zemlje koje, su, koje dobivaju najviše novca iz tog fonda. Kao odgovor vama i drugima. Otvaranje, kažem to čvrsto, Otvaranje istrage od strane Olafa ne dovodi do nikakve suspenzije e, financiranja. E, otvaranje istrage ne dovodi ni do nikakvih e, informacija tijelima, ko, financijskim tijelima. Mi samo počinjemo istragu i to nema nikakvog učinka na financiranje. Mogući učinak na financiranje e, dolazi od moguće preporuke na kraju istrage i samo u slučaju ako nađemo dokaze. A sama istraga ne dovodi do nikakovih posljedica za e, poduzeća ili osobe koje su u tome uključene. Usput bude e, rečeno u 219 e, slučajevama samo četiri su bile osobe ili poduzeća. Sve drugo je bilo, su bile istrage o financiranju. Evo, toliko za vaše umirenje. Ono što se normalno događa, e, mi istražujemo mm, zbog nekih optužbi i e, kao rezultat e, vidimo da nije bilo prijevare. To je za nas uspjeh. E, da li je rezultat bijeli ili crn, za nas nije važno. Mi smo istražitelji. Mi ne istražujemo proizvoljno i to radimo samo ako imamo sumnju ili neke navode o mogućoj prijevari. I to ozbiljne navode. To je ono što se normalno događa. Za vrijeme same istrage e, možemo dati zahtjev financijskom tijelu da poduzme mjere predostrožnosti E, recimo nemam ovdje statistike, imam samo jedno u 3% takovih naših slučajeva. Samo u tim slučajevima otvaranje ili provođenje istrage dovodi do onoga što ste vi i drugi kolege spomenuli. Nadam se da je to čvrst e, odgovor na ono što ste pitali. Sada ću slijediti red postavljanja pitanja. Mm, evo mm, raštramba po zemljama. E, tu imate sve kavajete koje sam prikupio. E, možda je to neki talijanski e, poduzetnik koji je mm, izvršio prevaru u vezi sa bugarskim fondovima ili neki njemački poduzetnik. Imamo jedan veliki slučaj u Bugarskoj gdje imamo i bugarskog i njemačkog poduzetnika. Jedna istraga u Bugarskoj, jedna u Njemačkoj. Onda nekoliko riječi o Rumunjskoj koja je nekako na vrhu. Mm, e, odgovorit ću vama i nekim drugim kolegama. Rumunjska, tu vidite da imamo mnoge završene istrage. E, e, većina od njih oni nisu u strukturnim fondovima, to vidite u izvještaju, tu su, imamo tu, e, to su predpristupni slučajevi, to su stari slučajevi, stari predmeti. Mi smo zatvorili e, taj zaostatak slučajeva. To su zatvoreni slučajevi prošle godine. E, obično e, strukturni e, istrage o strukturnim fondovima traju u prosjeku 22 mjeseca. To je najduže u Olafu. Prosjek je istraga o osoblju i članovima europskih institucija. To traje 10 mjeseci E, e, direktni rast hodi to traje 11 e, mjeseci. Istraga o strukturnim fondovima i vanjskoj pomoći to su najdulje istrage jer istražujemo u regiji, u državi članici i, ili i u trećim zemljama. Tu trebamo suradnju lokalnih vlasti E, lokalne uprave. To onda traje dulje. Samo kratko. Ako imate starih slučajeva iz jedne godine i e, onda e, brojke rade, rastu u jednu, recimo 2014. je to bilo. Koliko je tu utjecaja starih slučajeva koji su Eh, ovaj, povećali te brojke. Eh, teško je to reći. Eh, sve statistike se moraju sagledavati u trendu, u trendu tijekom godina. Trend je važniji od cifra iz jedne godine. Ako me pitate, nitko me to nije izravno pitao, Kakva je situacija u Rumunjskoj? U Rumunjskoj smo imali mnogo e, istraga, velik broj slučajeva u prošlosti koje sada zatvaraju, e, naročito sa Saparom, a sada imamo u problema u provedbi naših preporuka. Mm, to vidite u našim preporukama. Ali situacija u posljednjih e, nekoliko godina se značajno poboljšala s našeg stanovišta. Dolav i, i, i e, e istrage protiv korupcije funkcioniraju vrlo dobro. Dolav radi vrlo dobro mm, kao oni provode naše preporuke. Mi e, zajedno radimo istrage ili paralelno ih e, radimo. Delaf je primjer za druge zemlje. E, to pokazuje zašto imamo velik broj iz Rumunjske. Stari slučajevi iz Saparda, to jest su stari problemi. E, da, ja surađujem sa e, zastupnicima Europskog parlamenta. Ja e, ne tražim više posla, ne molim vas da mi date više posla jer ga imamo dosta. Ako nam zastupnici daju izvješća, a to oni i rade. Mi, mi smo otvoreni za to. Ne, Nemojte to raditi samo iz e, e, razloga politikanstva. To ne bi bilo korisno. Nemojte to koristiti za borbe između e, klubova zastupnika. Tu smo mi vrlo oprezni. Idemo dalje. Gospodin Von koji je otišao Mm, on me pitao o razlikama između država članica, već sam dao odgovor. E, odgovor na njegovo pitanje i na pitanje e, vi ste postavili, ne znam vas pa ne znam i sva imena, još, još ne znam. Stopa povrata je niska ste rekli. To je problem komunikacije. Kad vidite koli smo preporučili za povrat u jednoj godini, 100 milijuna, a onda vidite 200 milijuna povrata. Nema veze između te dvije brojke. Nema veze. Ili samo jedna labava veza. To samo kaže da smo u jednoj godini preporučili 900 milijuna, a iste godine 200 milijuna je e, povraćeno od strane financijskih vlasti. Normalno da povratimo ono što smo tražili traži, e, traje 5 do 8 godina jer postoje razni propusi. E, neke financijske vladi to, to rade sam tek na kraju financijskog razdoblja Tek nakon, na kraju perioda, i, a povrat koji puta nije lak, to se onda radi koji puta u ratama. E, pa nema e, direktne veze između preporuke i onog što je vraćeno. 200 e, milijuna u jednoj godini na osnovi naših preporuka od prošlih prethodnih sedam godina. Možemo e, i dalje e, razvijati naše izvještavanje, mi nismo e, statistički ured, mi nemamo resurse za to. Pa se oslanjamo na podatke koje dobivamo od država članica i od komisije. To je ogroman posao sada. Po prvi puta imamo te podatke Sada se možemo, možemo vidjeti koliko će se stvari poboljšati, koliko će se novca vratiti. To je indikativno, ali to nije stopa koju možemo dati mm, e, e, osoblje i rezovi. Da, i mi trpimo od toga. E, izgubili smo osam mjesta, sa četiri stotine nas radi u Olafu i E, dvije trećine e, e, ljudi su povezani sa istragama i podrški istraga i, na politici i istraga. Osam je mnogo. Borili smo se i vratili smo četiri mjesta. Četiri posto za nas je ključno. Zaista smo jako oskudni s radnom snagom nemamo prag 234, 220, 250, to je. Moramo i zatvarati e, i otvarati istrage. Mi smo e, prenapeti, a s podacima e, od prethodnih godina E, napravili smo 50 do 60% od onog što sada radimo. Gotovo smo udvostručili e, kapacitet, više ne možemo, nemamo dovoljno osoblja. E, političko, politički follow up, ne još, nije još gospođa Damato, ne, zeleni imaju pitanja. E, politički follow-up preporuka. Nemamo nikakve ovlasti, mi samo možemo preporučiti, a onda izvještavamo o, o poznatoj provedbi e, preporuke našem nadzornom odboru. E, što može nadzorni odbor učiniti? Ništa. Takvi su naši propisi. Mi slijedimo i provedbu. E, to zahtjeva mnogo resursa. E, to su financijske preporuke, pravosudne e, preporuke. Surađujemo sa pravosuđem država članica. E, zašto su u nekim državama te članicama neke preporuke e, e, provedene, a u nekima nisu. Mi radimo zemlja po zemlja da vidimo gdje postoje problemi. Problem može ležati na nama jer nismo dali dobre uvjete, a kod nekih država članica ne postoji volja da se te preporuke slijede mm, mm. E, kad sam došao iz škole s ocjenama, ako sam imao loše ocjene, to je bio moj problem, a ako sam imao neke dobre ocjene, neke loše ocjene, onda je situacija malo povoljnija. U nekim državama članicama provedba je visoka, u nekima niska. Mi se sastojemo sa državnim e, odvjetnicima i tako dalje, ali mi nismo političko tijelo, nemamo nikakve ovlasti da vršimo politički pritisak. Organizirani kriminal, e, što možemo uraditi? E, da ću vam odgovor pitali, to je politički odgovor, interpretirajte ga kako želite. Mm, mm, mm. E, govorim iz italijanskog talijanskog iskustva. Ovaj parlament ima odbor Libe, ali nema odbor koji se bavi kriminalitetom mm, i, i odbor za pravosuđe koji se bavi objema stranama ima ovlasti kao libe, ali se e, bori i protiv kriminaliteta. Vi imate odbor Krim, to je dobra stvar, ali to je samo privremeno djelovanje, temporary exercise. Ako u parlamentu imate samo jednu stranu, onda vam to nešto govori. Idem dalje redom po pitanjima. E, gospođa Breso mi me zapitala nešto o moje, moje odgovor. E, to je trend preporučenih e, iznosa i da, to je trend. Imamo trend povećanja, ali nije tako visok kao 200 do 900 Imamo malo povećanje, ali ako me onda pitate je li to zbog toga što ima više prijevara u Europi ili nešto drugo, rekao bih ne. To ne odražava povećanja, povećanje prijevara u vezi s europskim fondovima. Čak ni povećanje navoda to pokazuje veću svjesnost i bolji kapacitet reagiranja kako država članica, tako i Olafa. Gospodin Polčak je postavio pitanje, dati ću odgovor vama, a ne njemu, e, jer ga nema. Razlika između nepravilnosti i prijevare. Primjer, ako tražim Mm, e, sredstva od Europske unije, a nisam stavio podatke o, e, dobi e, koliko imam godina, to je nepravilnost. To je nepravilnost, ali ako kažem da sam, ima, da sam mm, star 16 godina, a da imam, imam zapravo 45 godina, onda je to prijevara. Razlika za nas je ogromna jer e, prijevara vodi do istrage, do pravosudne istrage, a, e, nepravilnost može dovesti do toga da nećete dobiti sredstva. E, netko je spomenuo 7 eura, istragu zbog 7 eura i još moram dodati da mi ništa ne blokiramo, nikakvo financiranje ne blokiramo. Kako komuniciramo s regijama? Ne komuniciramo uglavnom s regijama, već nacionalnim vlastima, sa AFKOM, pravosuđem, eh, policijom i uključeni smo u regiji ili u, pri lokalnim vlastima kad e, radimo nešto e, e, radimo sa općom upravom regijom i odborom za zapošljavanje. Mi povećavamo svjesnost, radimo osposobljavanje. Imamo jedan, kad imamo holistički pristup, koji uključuje e, sprečavanje, e, dobro upravljanje, e, kapacitet identificiranja, otkrivanja i sposobnost reakcije. Mi to radimo u svim državama članicama i s nacionalnim i lokalnim vlastima. Evo, tu... Mm. E, naravno, to, to ne tretiramo na isti način nepravilnosti i prijevara su dvije različite stvari. E, gospodin Rope, e, da li je velik veliki projekt bolje ako je centraliziran? To je političko pitanje, dati ću vam moje stanovšte jer ste mi postavili pitanje. Što se nas tiče, bolje je da radimo sa središnjom vlasti. To je lakše. Lakše nam je intervenirati. I obično u normalnim uvjetima onda se cijelom e, stvari bolje upravlja jer tu oni su bolje osposobljeni i organizirani a, nego općine. Ali to nije uvijek slučaj. Vi ste iz Latvije Mm, znate za onaj veliki slučaj gdje smo istraživali, tu je i latvijsko pravosuđe istraživalo eh, na sektoru energetike, tu se radilo o europskim fondovima i korupciji. To je bio ogroman slučaj korupcije. Neću imenovati nikoga jer to je objavljeno, sve je poznato. Nema jedne formule, jednog recepta što lokalnije idemo, to je teže istraživati. Mm, ali e, prva odgovornost e, u strukturnim fondovima je na, na e, državi članici, to je nacionalna odgovornost. Mm, tu je načelnost, načelo subsidijarnosti mm, ako nacionalne vlasti to mogu riješiti, onda i mi ne možemo riješiti sve slučajeve. Ako nema nikoga za osoblje Evropske unije, mi smo jedini istražitelji. To ne možemo nikoga ovlastiti da to e, radi. Ali kod strukturnih fondova e, odgovornost leži na državama članicama. E, gospođa Maletić je postavila pitanje. I ovdje ne borimo se da dobijemo više informacija od država članicama ako e, se ne radi u, o transnacionalnim slučajevima. E, željeli bismo da države članice same rješavaju svoje e, slučajeve na učinkovit način, da one budu spremne da to rade bez naše podrške. Radimo sa AFKOM, radimo na osposobljavanju E, radimo sa financijskim vlastima, e, nastojimo poboljšati suradnju. E, ako gledate 2014. 13. i 15. Imali smo smanjenje od 16 slučajeva, malo smanjenje. Za nas to znači stabilnost broja slučajeva do sada smo i e, e, prošle godine je bila druga rekordna godina od 1999. Pogledajte prošlu godinu imali smo rekordan nam broj e, slučajeva. U, Smalkova, objavljivanje izvještaja. Naš je izvještaj javan on se predstavlja i predočava institucijama po prvi puta ovome odboru što pozdravljam. I onda slijedi rasprava, to jest rasprava s onima koji su voljni da s nama raspravljaju. Imamo tiskovne konferencije i tako dalje. Mi, mi mi smo i istražitelji, a moramo i biti komunikatori, što nije najbolje rješenje. Mislim da smo e, poboljšali e, kvalitetu izvještaja. E, svake godine dobivamo detaljnije podatke koje nastojimo objasniti kako ne bi bilo nesporazuma. Ulažemo velika sredstva u to, a onda dionici moraju to iskoristiti. To je na njima. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja, ali sam, vam stojim na raspolaganju Mm, mogu vam odgovoriti i pismeno. E, kao što sam rekao, otvoren sam za mm, da s vama osobno razgovaram. Hvala lijepa. E, sigurna sam da je to naš prvi sastanak u ovom odboru, ali nije zadnji. E, pozvani ste i imat ćete prilike da postavljate e, i odgovarate na pitanja. Hvala vam što ste predložili da odgovorite i pismeno na naša pitanja. Naša sljedeća točka na dnevnom redu, moramo ići jako brzo jer nemamo više vremena, e, to je delegirani akt o e, izvještavanju o nepravilnostima. E, to je povezano sa radom e, Olafa. Komisija je usvojila delegirani akt pod stavkom članka 122 E, taj akt je pripremio Olaf na osnovi e, ovlaštenja e, u prvog dijela odredbi CPR-a koje sam upravo spomenula. to, tu treba odrediti koji slučajevi nepravilnosti o kojima treba izvještavati i koje podatke poda, podarstati u skladu sa člankom 122 Parlament je obavješten na svim jezicima 8. E, srpnja e, i to vam je e, poslano e-mailom 9. srpnja. Mm, parlament može dati prigovor unutar dva mjeseca, on mora usvojiti prijedlog za rezoluciju od strane odgovornog odbora. Ako želi, odbor može zatražiti produženje e, od dva mjeseca. Ako odbor ne poduzme akciju, nakon e, dva mjeseca delegirani akt će se smatrati usvojenim. Sada dajem riječ komisiji da nam objasni e, što je svrha delegiranog akta. Evo, izvolite, imate riječ. E, gospođo predsjednice, e, dragi članovi odbora, hvala što ste me e, pozvali da vam predstavim ovaj delegirani akt. Čast mi je što nastupam nakon glavnog ravnatelja. Ja sam šest jedne jedinice Olafa, sprečavanje i analiza prijevara E, izvještavanje o nepravilnostima e, od strane Olafa e, nas ovlašćuje komisija. Za zaštitu financijskih interesa zakonodavstvo Evropske unije traži obavještavanje od država članica. To nije nova politika. Uredba koju predstavlja je dio paketa izvještavanja e, sa e, četiri e, delegirana i četiri provedbena akta za razdoblje 2014. do 2020. Bilo bi bolje da imamo jedan jedini delegirani akt koji bi pokrije E, samoupravu kako bi se uskladile e, prakse izvještavanja o nepravilnosti od strane država članica e, komisiji. Situacija nije jednaka u osnovnim aktima. Komisija ima četiri delegirane uredbe. Ovaj specifičan akt je, to što ste već rekli, to pokriva e, prvi dio e, prvi e, dio članka, peti stavak članka 122 povezan sa izvještavanjem o nepravilnostima. Još jedan akt će pokriti izvještaj o postupku povrata sredstava. To je u sada u krajnjoj fazi e, finalizacije. Što je novo? U odnosu na e, prethodni programski period e, sad imamo izvještavanje i definiciju o nepravilnostima ekonomskih subjekata to znači da je to, to je vrlo mali delegirani akt. Ovdje imamo e, samo e, kriterije za izvještavanje. E, nepravilnosti o kojima treba izvijestiti komisiju. I onda imamo dvije definicije E, imamo sumnju na prijevoru, a e, drugo je takozvana paka. E, države članice imaju popis informacija, one informacije koje države članice moraju dati, onda follow up izvještaji moraju dati specifične informacije. Ta informacija koja je svrha tih informacija? Informacije uglavne, e, uglavnom služe e, Komisiji za zaštitu e, financijskih interesa. To nije izvještaj Olafa. To je analiza izvješća koje dobivamo od država članica i na kraju ovaj delegiran akt treba sagledati zajedno sa provedbenim aktom kako bismo dobili cjelokupan uvid u paket o izvještavanju. To će olakšiti izvještavanje od strane država članica. E, kao pomoći će i sustavu upravljanja e, nepravilnostima. Hvala vam na pažnji. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam. Nažalost nemamo puno, to jest nemamo uopće vremena za pitanja. Kao predsjednica ja predlažem članovima odbora da s obzirom na to da delegirani aktovi su poslani parlamentu vrlo kasno prije ljetne stanke, e, rok za prigovore je 8. E, rujan prema pravilima i stoga predlažem da e, odbor zatraži produljenje od dva mjeseca. Dakle, predlažem da se E, rok definira za treći rujan u 5 sati popodne i e, do tog roka možete poslati tajništvu nacrt rezolucije kojom eventualno iznosite vaše prigovore. I tek nakon toga ćemo možda mm, se moći baviti tim aktom u budućnosti. Je li to prihvatljivo? Da. Dobro, hvala vam svima. Dakle, zatražit ćemo produljenje roka. I zadnja točka. Koordinatori su se jučer sastali i odluke su vam poslane mailom. Slažete li se? Da, dobro, hvala vam. Razno? Nema ništa po točkom razno. Sljedeći sastanak imamo u četvrtak 17. rujna u 9 sati ujutro i želim e, zahvaliti prevoditeljima u ime svih e, zastupnika u ovom odboru i hvala vam što ste ostali ovih par minuta. Hvala vam i ovime zatvaram današnji sastanak.